Good afternoon. I would like to uh, first... Dragi kolege, dobar dan. Kao prvo bih usvojio dnevni red. Hvala vam. And uh, to uh, read you some announcement. Da vam dam nekoliko priopćenja. Kao prvo, usmeni prevoditelji nas obavještavaju da zbog e, radnopravnog spora o kojem ste vjerojatno već čuli da će prestati s prevođenjem u 6.30. Dakle, nema e, nikakvog prelaženja tog vremena i stoga moramo biti vrlo strogi kada se upravljamo našim vremenom kako bismo izbjegli da na kraju osnemo bez usmenog prevođenja. Imam e, priopćenje o zajedničkom sastanku odbora Econ i Ample. To će se održati u četvrtak 28. lipnja od 11 do 12.30 sati sa potpredsjednikom Dobrovskisom, sa povjenicima Tyson i Moskovisijem koji će govoriti o specifičnim preporukama za pojedine zemlje u okviru europskog semestra. Okay. no, okay. I don't know why in this form, but in unusual form. Dobro, ne znam zašto ovako, ali onda imamo i točku 3, to je samo najava. Želim vas obavijestiti o prošlom dijalogu o mjestu sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Sa trijalozima smo sada zaključili što se tiče specifičnih pitanja o EBI, ali još uvijek nismo zaključili pitanje Dakle, onih, horizontalnih pitanja, izveće EBE i e, drugog tijela o zajedničkom postupku za donošenje odluke o sjedištu e, europskih tijela. S time još nismo zaključili i stoga sada čekamo da se vijeće pokrene kako bi se onda i taj tijelog mogao zaključiti. I sada prelazimo na točku broj četiri. Htio bih pozdraviti Margarete Vestager, našu povjerenicu za tržišno natjecanje. Hvala vam što ste ovdje. Na ovom prvom strukturalnom dijalogu u 2018. godini to nam pruža priliku da s vama raspravimo o mnoštvu pitanja koja se tišu vaših aktivnosti. Tu se radi o nekim ključnim područjima za Europsku uniju i znam da ćete spomenuti sva ona ključna pitanja što se tiče postizanja dobre ravnoteže između propisa o tržišnom natjecanju i europskih prvaka da te dvije strane ne budu u sukobu. I spomenut ćete i nekoliko izuzetno osjetljivih slučajeva s kojima se bavite, kako i pitanja državnih potpora i oprezivanja a isto tako ćete nam izniti nekoliko primjedaba o Brexitu. Iz toga se veselimo čuti nešto od vas i imati razmjenu gledišta s vama. Pozdravljam i onaj sporazum kojeg smo postigli u trijalogu. Što se tiče važnog dosija u tržišnom natjecanju, tu smo stvarili vrlo dobar rezultat. Znači, dobra odluka može biti od koristi, može biti zdrava za dobro zakonodavstvo u tržišnom natjecanju i nadam se da će ovo biti samo prvi takav slučaj suradnje na tom temelju između Europske komisije i parlamenta i svijeća. Izvolite, Margareta, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Bilo mi je drago što sam ovdje danas s vama. Želim zahvaliti ovom odboru i naravno prije svega gospodinu Ramonu Temozi koji je izradio eh, izvješće o policiji tržnog natjecanja koje je nastavio na razmišljanje i koji je Europski parlament usvojio u travnju. Nadam se da ću vam se uskoro moći vratiti sa dodatnim informacijama što se tiče detalja o tome kako ćemo pratiti cijelu tu situaciju koja se spominje u izvješću. Ono što me u tom izvješću najviše zapanjilo je zapravo bio prvi stavak gdje stoji da su ulaganje inovacije od ključnog značaja za budućnost Europe i ja mislim da je to potpunosti u pravu. Ulaganje inovacije i tržno natjecanje i provedba politika o tržnom natjecanju nam mogu e, pomoći da to ostvarimo. Mislim da se svi slažemo da želimo da europljani dobro stoje na svjetskoj sceni Mislim da je to točno kada govorimo o nogometnim utakmicama koje sve pokušavamo na neki način ukopiti ovih dana u naš dnevni raspored, ali to je točno i za poslovni sektor. Želimo imati europske prvake, želimo da se oni mogu dobro natjecati s drugim poduzećima. Nogometne ekipe i poduzeća imaju jednu stvar zajedničku, a to je to da mogu postati samo konkurentni ako ih se tjera da budu najbolji što mogu i to putem natjecanja, u ovom slučaju tržišnog natjecanja. Želimo naš poslovni sektor da eh, inovira i da ulaže u budućnost i želimo da to rade u okviru konkurentnih otvorenih tržišta. Jer oni koji pronađu najbolji način da usluže eh, potrošače trebali bi biti oni koji će dobiti nagradu a ona poduzeća koja su prvaci u tome e, moraju se moći natjecati i na globalnim tržištama. Tu se ne treba raditi o dominantnim e, poduzećima koja su narasla zbog toga što su slanjala na državne potpore ili zato što su e, uklonili konkurenciju tako što su kupili druga poduzeća. Također poduzećima treba pristup sirovinama po pravoj cijeni i u pravoj kvaliteti i zbog toga se mogu povinuti da imamo tržišno natjecanje na svim razinama vrijednosnog eh, lanca, te da smo dalje otvoreni svjetskim tržištima kako bi naša poduzeća mogla na taj način iskoristiti eh, globalne vrijednosne lance. Čelik je vrlo dobar primjer za to. Imamo na tisuće poduzeća u Europi sa, ako se ne varam, od otprilike 30 milijuna zaposlenika koja ovise o čeliku za proizvodnju. I kada je ArcelorMittal htio otkupiti Ilvu, a Ilva je vlasnik najveće čeličane u Europi, E, smo se mi htjeli pobinuti da cijene čelika neće zbog toga porasti. Zbog toga smo odobrili spajanje između ta dva poduzeća samo nakon što je metal se složio da će prodati te pogone u pet država članica EU kako bi netko tko je spreman nastaviti e, e, sa pogonom tih čeličana se moći i natjecati na tržištu. Tržno natjecanje tjera poduzeća da inoviraju, a kada snažna poduzeća istjeraju svoje konkurente s tržišta, onda zbog toga može patiti inovacija. I zbog toga smo pokrenuli eh, slučaj protiv Google prošle godine zato što je zloupotrebljavao moć svoje tražilice na način da je eh, drugim poduzećima eh, oduzimao priliku da se natječu u ravnopravnom položaju s njim što se tiče usluga za usporedbu proizvoda pri kupnji. Ali naš posao u tom slučaju nije završio sa tom odlukom. Naš posao sada je da se pobrinemo da se Google doista pridržava zakona. I to je nešto što je vrijedilo prije odluke, a što vrijedi sada nakon što smo donijeli tu odluku. Jer je cilj taj da se Google ponaša prema drugim supaničkim pružiteljima usluga usporedbe proizvoda pri kupnji kao ravnopravnima jednakim sebi. Znam da su neki zabrinuti zbog broja e, Google-ovih supanika koji se pojavljuju u one kućici pri vrhu prve stranice e, pretraživanja. Znamo, zato što to pratimo, da je došlo do konstantnog porasta tih brojeva u proteklih nekoliko mjeseci. Najnovije brojke ukazuju na to da se sada barem jedna supanička ponuda pojavljuje u otprilike jednoj trećini e, kućica za kupnju Google-a, e, usporedbi sa otprilike 15% e, u ožujku. To nije mnogo, ali ipak mnogo više od prije. Isto tako udio klikova na rezultate s proizvodima suparnika u tim kućicama za kupnju Google su se također, se također povećao od 2,5% u veljači na 6,1% sada i o vam samo želim dati najnove informacije, najnovije činjenice, još je pre rano iz toga izvući neke zaključke. Nastavit ćemo sa aktivnim praćenjem situacije, razgovarat ćemo sa sudionicima na tržištu kako bismo se pobrinuli da imamo e, potrebni input za naš rad i za naše praćenje situacije. Dakle, e, ovo je tema s kojom ćemo se još e, dosta dugo morati baviti i to je i dalje jedan od naših glavnih prioriteta a naši propisi o državnim potporama također nam pomažu u tome da tržištu natjecanje dobro funkcionira. Kada multinacionalne kompanije dobivaju neke povlastice e, od vlada, poput nekih posebnih poreznih povlastnica koje niko drugi ne može dobiti, onda je za male inovativne supadnike koji plaćaju odgovarajući udio poreza, teže natjecati se s njima kao e, ravnopravni sudionici. Kao što znate, protiv nekog godina smo se bavili sa nekoliko slučaja e, državnih potvora e, u obliku posebnih poreznih povlastica. I e, poduzeli smo tu slučajeve protiv ilegalnih državnih potpora Starbucksa u Nizozemskoj, Fiata i Amazona u Luksemburgu, Apple-a u Irskoj te 35 multinacionalnih kompanija u Belgiji. Ali Nismo gotovi s poslom i dalje gledamo e, što se događa sa McDonald'som i NGM u Luksemburgu. Istražujemo je li IKEA dobila nezakonitu državnu potporu u Nizozemskoj i također istražujemo jesu li e, pravila Ujedinog kraljevstva o takozvanim kontroliranim stranim poduzećima, što su pravila s kojim bi se trebalo spriječiti izbjegavanje plaćanja poreza, zapravo takva da dovode do toga da neka poduzeća dobivaju drugačiji tretman od drugih. Ali stvar u tome da propisi o državnim potporama i državne potpore mogu i pomoći u financiranju ulaganja. To je nešto što nam je doista potrebno za rast. Poput ulaganja u zelenu infrastrukturu, u obnovljive izvore energije u istraživanje. I naravno onda je naš posao da e, se pobrinemo da sva naša pravila omoguće ovakvu vrstu ključne potpore. I zbog toga i dalje širimo našu uredbu u općem skupnom izuzeću kako bi vlade mogle pružiti državnu potporu bez e, toga da, a da ne dobiju naprijed odobrenje Europske komisije e, pod uvjetom da slijede e, onih nekoliko jasnih pravila koja štite tržišno natjecanje i koja su jednaka za sve u Europskoj uniji. A trenutno gledamo kako možemo ažurirati naše opće skupno izuzeće kako bi pomogli vladama da iskoriste nove mogućnosti koje predlažemo za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Mi, dakle komisija, smo predložili fond pod nazivom Invest EU koji bi koristio 15 milijardi eura iz europskog proračuna kako bi se s time onda potaknulo 650 milijardi ulaganja. A isto tako predlažemo jedan novi program za istraživanje inovacije pod nazivom e, Obzor Europa sa 100 milijardi eura ulaganja. Oba bi ta programa dopuštala da se nacionalna financijska sredstva kombiniraju sa europskim financijskim sredstvima kako bi se još i više iskoristio potencijal Europe. A naš je cilj to učiniti što jednostavnijim moguće. Već smo poduzeli prve korake u tom smjeru tako što smo predložili da vijeće izmijeni našu ovlašćujuću uredbu kako bismo imali ovlasti, kako bismo mogli dodati nova pravila eh, na opće skupno izuzeće. I nadam se da će ovaj parlament moći usvojiti eh, to mišljenje o tom prijedlogu vrlo skoro kako bi onda pravovremeno imali u nas nazita nova pravila za takva ulaganja. Trenutno radimo na prijedlogu o tome kako bi trebali izgledati ta pravila, ali već sada možemo reći da ona ne bi morala biti presložena, zato što su mnoga od naših ključnih načela o pravilima državnih potpora već ugrađena u e, te same programe. To su pravila primjerice da se izbjegne, da se privatno ulaganje iz toga isključi, jer je to naravno isto tako nama potrebno, i da se spriječe da se previše uloži, jer ako previše budemo kompenzirali određena ulaganje, onda smo ograničeni e, za neka određena druga djelovanja. To je nešto što je već ugrađeno u same, te programe što ćemo omogućiti da izradimo vrlo jednostavna pravila. Samo jedna kratka e, primjedba o Brexitu. Razlog zbog kojeg smo vrlo obazljivi je naravno taj što ne želimo da se naruši tržišno natjecanje jer nam je potrebno e, državna kao peketač za rast i, e, i radna mjesta. Ali stvar je u tome da kada pogledamo naša gospodarstva možemo primijetiti da su ona jako međusobno povezana. A državne potpore koje pruža jedna vlada mogu na ozbiljan način se odraziti na tržišno natjecanje diljem Europske unije. Kada Ujedinjeno kraljevstvo napusti Europsku uniju, onda će naravno poveznica između ujedinjenog kraljevstva i Europske unije postati slabija. Ali čak i nakon što Ujedinjeno kraljevstvo ode, moramo se brinuti da nema, ne dajemo državne potpore koje će e, podrivati to da svi imaju jednake uvjete. I zbog toga e, je Europsko vijeće izdalo smjernice za naše buduće odnose sa Ujedinom kraljevstvom, to je bilo u ožujku, i tu su se posebno osvrnili na tržišno natjecanje i državne potpore. Taj budući odnos e, će uslijediti za manje od 10 mjeseci. Stoga u jednom kraju su sada hitno treba donijeti odgovarajuće odluke i mora izraditi realistične prijedloge što se tiče naših odnosa u budućnosti. Glavni izazov za buduće pregovore je taj kako možemo izbjeći e, postavljanje tvrde granice u Irskoj. I za mene je barem važna stvar to da ne razmišljamo samo o Irskoj. E, to pitanje je sam po sebi vrlo važno, ali tu se ne radi samo o Irskoj. Tu se radi o granici prema jedinstvenom tržištu i prema Carinskoj uniji Europske unije. Što znači da bilo koje rješenje naravno mora poštivati e, integritet cijele Europske unije. A zašto je to važno? ne samo zbog tržišnog natjecanja, već zato što e, od tržišnog natjecanja svi mogu imati koristi. To može pomoći e, poduzećima, potrošačima, svima možemo podržati e, inovacije ulaganja. I vrlo sam zahvalna odboru i smjelama vama na svemu ovome što činite kako biste osnažili tržišno natjecanje u Europi. Imamo doista i vrlo opipljive rezultate sada sa e, sporazum da ćemo ojačati nacionalna tijela za tržišno natjecanje, da oni e, štite potrošače na jedinstvenom tržištu. Vrlo mi je drago zbog te suradnje i mislim da je to jedan opipljiv rezultat e, koji ukazuje na dobru suradnju između komisije i parlamenta. Hvala vam. Hvala lijepa. Hvala na ovom izvrsnom izlaganju e, gdje ste nam rekli točno što radite, a mi zaista podržavamo sve ove ključne stvari. I e, nadam se da će e, se ovo pitanje tržišnog natjecanja riješiti i ne znam iz kojeg razloga se ovo zove e, algoritam e, koju sam e, dobio dakle vrlo pristrano dakle taj video na YouTube koji mi je dao to u delikatnom trenutku u mojoj zemlji. Naša je demokracija vrlo krhka i vrlo je važno da svi dionici e, primjenjuju pravila na odgovoran način i e, da vidimo dakle razno razne poruke koje se šire na webu. A sada kolege zastupnici, najprije Brian Hayes. Hvala. Povjerenice Vestager, dobrodošli ponovno na sastanak odbora Ekon. Hvala na vašem radu. U, na plenarnoj sjednici nedavno smo zaista vrlo odlučno podržali napore koje ulažete kako bismo imali funkcionalno tržište i neke odluke su teške za države članice, ali nije to bitno. Bitno je naime da je potrebno da Europska komisija bude vrlo snažna kad se radi o pitanjima e, tržišnog natjecanja. Spomenuli ste i Brexit. Ne pozdravljam to. Ne samo zato da se e, sklopi nagodba s Ujedinjenom kraljevstvom, već isto tako da imamo jaku e, jaku nagodbu koja će biti dobra za tržišta. I na posljednjoj plenarnoj sjednici govorio sam o tome da trebamo imati bolje veze između mreža vezanih za tržišno natjecanje. Dakle, imam pitanje koje je vezano za jedno istraživanje koje ste započeli 2017. godine, a vezano je za praćenje tržišta osiguranja u Irskoj. E, i to osiguranje automobila. Vidjeli smo da je premija otišla 70% e, gore, što apsolutno nije u skladu s ponašanjem e, irskog gospodarstva. Vi ste otvorili istragu i zapravo smo ustanovili da ima ograničen pristup tržišta u smislu natjecanja. Radi se o vrlo složenoj temi i E, potrebno je zato imati različite e, kadrove koje će se time baviti iz, vašeg, iz vaše uprave. Znam da to zanima velik broj ljudi u Irskoj. Hvala lijepa na ovim pitanjima, hvala na ovim informacijama. Moram odmah reći da se E, i mi brinemo oko toga i kako se može naći jedno dobro rješenje koje će zaista funkcionirati kako za Irce, tako i za ostatak Europske unije, kao i za građane jednog kraljevstva. Što se tiče ove opipljive situacije vezano za automobilsko osiguranje, gdje smo rezultati našeg istraživanja e, donijeli puno materijala i postavljeno je puno dodatnih pitanja koje moramo analizirati. Kada analiziramo te rezultate moći ćemo vidjeti što treba biti sljedeći korak. To je važno za velik broj ljudi jer velik broj ljudi ima osigurane automobile i moramo raditi na tome što je prije moguće. Imam još jedno dodatno pitanje. Možete li nam sada reći e, kada će se možda taj rezultat potvrditi? To je naravno jako zanimljivo s obzirom na samu prirodu istrage. E, to mi je jasno i zato mi je jako žao što vam ne mogu dati nikakve rokove. S zato što ne znamo o kakvoj će se prirodi zaista raditi i želimo isto tako da se sva pravila jednog e, takvog procesa poštuju. Moramo analizirati stvari vrlo otvoreno kako bi se sve izradilo na pravi način. Moramo dakle raditi da što bolje proučimo ovaj slučaj i isto tako što prije. Hvala. Prvo, žberezima riječ. Hvala vam povjerenice. E, ne mislim da to što nas smo malobrojni u ovoj dvorani pokazuje nedostatak interesa za politike koju vi vodite. Posljednji trilog bio, bio je vrlo e, značajan i nažalost ali nažalost ponedjeljak nije idealno vrijeme za naše kolege. Htjela bih vam postaviti pitanje o temi za koju očekujete da ću vam ga postaviti. Radi se o McDonald'su, usputno ste spomenuli McDonald's, međutim niste rekli puno o tome ali iz dana u dan zajedno sa Savezom sindikata koji na tome radi. Dakle, mi stalno otkrivamo neke nove aspekte i to nas e, dovodi do zaključka da se radi o nelojalnoj konkurenciji koja se krije pod ovakvim ili onakvim imenom, ali ime nije bitno, radi se u suštini o socijalnom dumpingu. Dakle, kakvi su zaključci vaše istrage? Niste govorili o bankovnom sektoru. Da li ste se bavili nedavno pitanjima fuzije, eh, spajanja pod banaka i eh, eh, slično. Da li je dakle na pragu novi val restrukturiranja? Imam i treće pitanje kad se radi o platformama, dakle, pitanje će biti e, manje stručno sada. Dakle, ono što ste vi e, radili je nadahnulo izradu zakonodavstva na kojem se sada radi. Da li mislite da ćemo zahvaljujući tim propisima koje ćete obraditi moći e, se pozabaviti pitanjima kojima se bavimo i vi i mi. Jedno jest e, poštivanje privatnog života od strane tih platformi, a drugo te da se te platforme mogu koristiti za širenje lažnih vijesti. I tu zapravo se nadovezujem na ono što brine i predsjednika našeg odbora. Na temu trijaloga imam u ovom mandanu tek jedan zakonodavni prijedlog i naravno da želim da on bude što bolji. A e, možda ako dođe na trijalog moći ćemo to napraviti i da će biti potreban četvrti trijalog. Mislim da je u svemu slučaju i za parlament i za vijeće to bio dobar trenutak ali radi se o značajnom prijedlogu. Što se tiče McDonald'sa, kao što smo ranije rekli, određene stvari tu su problematične, a pitanje oporezivanja je nešto što pokušavamo riješiti što je prije moguće. Također, sve ovo je e, količinski dosta značajno i kako bismo mogli dati određene smjernice, zato je potreban određen broj slučajeva. Neke smo već obradili, a neke tek trebamo obraditi, među njima i McDonald's. U svakom slučaju ne možemo vam sada dati e, nikakve rokove. Što se bankarstva tiče, ne mislim da je restrukturiranje glavni problem. Govorili smo o nekim specifičnim slučajevima, od dva slučajeva iz Italije, dva slučaja iz Italije. Međutim, sam sektor se razvija. Zahvaljujući FinTechsu, novom načinu plaćanju, novom načinu vođenja bankovnih usluga i to dovodi banke do restrukturiranja. Nemam, e, dakle, sve činjenice, to imaju moje kolege, ali kako se meni čini, bankarstvo je sada u boljoj situaciji nego prije nekoliko godina. To ne znači da nikada neće zapasti u probleme, ali europske banke sada bolje stoje nego što su bili ranije. U svakom slučaju svi se mi zalažemo za bolja tržišta kapitala kako bi poduzeća imala više pristupa kapitalu, da ne moraju svaki puta nužno se obraćati bankama kako bi došle do sredstava. Što se platformi tiče, bavila sam se time i ja i e, kolege, možda Europski parlament, to je ono što najviše brine. Vidimo kako se različiti sektori razvijaju u različitim platformama. E, kolegica e, Gabriel je radila na tome da se dobro prouči kakva je točno situacija. Osobno sam zadovoljna našim prijedlogom. Najvažnije je da vidimo e, što, do čega je došlo za vrijeme obje javne rasprave. I netko je rekao, netko nam je zatvorio vrata poduzeća i nemamo više poduzeća, nemamo e, više prometa. I prijedlog koji je dakle za tu e, poslovnu platformu, kakva je to situacija, taj da morate imati pravo da znate o čemu se tu radi i kome se možete obratiti ako nešto ne funkcionira. U svakom slučaju e, takve stvari stalno čujemo da poduzeća imaju da se nemaju kome obratiti za slučaj problema i jednostavno da im promet pada. Jedna druga stvar koja je važna za parlament je da se napravi observatorij kojim će se omogućiti da se na bolji način gleda na situaciju i da se stvari naprave brže i da se tako može e, uravnotežiti problem izrade zakona kada ne znamo koji učinak tu ima i dakle ima previše regulative, a s druge strane da e, ne donosite te propise i u tom smislu vam onda propisi nedostaju. E, nadamo se da će uz pomoć parlamenta taj prijedlog što prije e, zaživjeti. Što se tiče e, podataka o privatnosti i lažne vijesti, to nije u mom nadležnosti, ali su stvari do kojih mi je itekako stalo, jer ljudi će misliti da ako do takvog dođe, onda da se to nije dovoljno promislilo. Drugi pak žele privatnost zbog toga što su bolesni ili su se razveli ili zbog različitih razloga. Stoga mislim da je ovaj parlament e, stvari načinio već unaprijed za slučaj da do problema dođe i on, zakonodavstvo je na slazi od kraja prošlog mjeseca. Ali ono što se sada mora napraviti je kako sve to skupa provesti. I sada moramo jednostavno uputiti ljude na to kako mogu kontrolirati vlastitu privatnost i da znaju da je to moguće. Što se tiče lažnih vijesti, mislim da tu nemamo što reći. Aktivni građani e, su kritični prema mnogim stvarima. Kritičan građanin je onaj koji predstavlja najbolju barijeru za širenje lažnih vijesti. Treba dakle e, moći vidjeti je li neka vijest točna ili je to lažna vijest. Hvala i hvala i na vašem zaključku. I, još uvijek e, čekam e, vaš odgovor o tome zašto mi je neko preporučio određen video na Twitteru. Nema nikoga iz kluba ECR-a. Sada gospodin Torvalds u ime kluba zastupnika ALDE. Povjerenice Vestager, E, oprostite što sam zakasnio na sastanak. U posljeratnoj Europi borba protiv monopola i oligopola bila je jedna od prvih ciljeva politike. Ako se vratimo na prvi program demokršćana koji je izradio Adenauer, to je bilo zaista e, najbitnije pitanje. Sada govorimo o platformama i digitalnoj tehnologiji. Znamo da postoji velik broj nacionalnih i međunarodnih monopola i oligopola na tržištu. Kada pokušavamo naći rješenja, zahvaljujući odboru koji se bavi pitanjima poreza, onda vidimo da su različita eh, europske vlade zapravo se nekako spanđale sa mnogim multinacionalama. I zato je teško naći onih koji će jednostavno reći tome treba stati na kraj. Ali je li moguće da se oporuzuju oligopoli i monopoli? To bi nam naime dalo nova vlastita sredstva koja bi bila na dobrobit Europske unije. Možda postoje neki zakonski problemi, ali znam da vi znate naći rješenja kada postoji pravni problem. Na ovom odboru inače često govorimo o državnim potporama. Da li prodaja državljanstva oligarhima je nešto što se događa u Europi, da li bismo to mogli nazvati nezakonitim državnim potporama? Vaše posljednje pitanje, mislim da je odgovor ne. Mislim da smo tu nekako na finim granicama onoga što jest, odnosno nije državna potpora. Možemo različito gledati na to e, treba li se državljanstvo prodavati ili ne, ali ne treba se koristiti pravilima državnih potpora. Što se tiče e, oporezivanja monopola, trebamo imati porezni sustav kojim će se oporezivati E, prihod e, monopola. E, Pierre Moscovici je tako dao prijedlog o oporezivanju poduzeća. Međutim, mislim da je vrlo važno da jednostavno ažuriramo način na koji sagledavamo ključne koncepte oporezivanja a oni kojima se bavimo u ta dva prijedloga jesu kako se vrijednost stvara i što znači stalni postovni nastan. Jer među poslovnim praksama vidimo da poduzeća stvaraju vrijednost ne istraživanjima i uzorcima, već ponašanjem e, potrošača. Svako od nas stvori vrijednost kada ode na tražilicu Google-a i e, postoje poduzeća koje stvaraju vrijednost, a da nikada ne e, stupe korakom na neko tlo. Dakle, to je pitanje nastana. E, vijeće i parlament trebaju raditi na tim pitanjima. Moramo definirati ključno te pojmove i riskiramo, ako to ne napravimo, da građanin financira e, naše, socijalne države. To je osnova našeg građanskog društva. Jer ono što se događa da je e, i postupak nakon prodaje i servisiranja nešto što se počne raditi putem interneta i tu se stvara vrijednost za tu pojedinu tvrtku. Moramo dakle vrlo brzo e, razgovarati o tome kako, e, kako shvatiti dodanu vrijednost i kada se poduzeća nađu na internetu. Ali e, vi znate jako dobro da digitalna poduzeća plaćaju 8 do 10% poreza, dok tradicionalna poduzeća plaćaju 23 do 24% poreza, što nije pravično tržišno natjecanje koje bi to inače trebalo biti. Hvala vam lijepa. Gospodin Marko Vali, izvolite. Hvala lijepa. Imam tri pitanja za povjerenicu. E, prva, o kojoj smo i već i ranije govorili, odnosi se na e, oribor porez i njegovo manipuliranje. Već je komisija dala svoje presude. Danas vas zaista molim da se obvežete e, da što se tiče prevarenih građana da ipak objavite barem i samo preliminarnu odluku koja je najavljenja u prosincu 2016. godine. Znate da velik broj žalbi građana čeka da se objavi presuda na ovoj manipulaciji kojom su neke velike banke manipulirale građane početkom 2000. godina. Drugo, nedavno se u medijima moglo pročitati o Black Rocku koji je navodno izvršio pritisak na komisiju eh, vezano za europski mirovinski, paneuropski mirovinski proizvod. Zahvaljujući tome bi se eh, eh, Black Rock dokopao tržišta od 2 milijardi eura. Vidio sam da postoji pilot projekt i zanima me da li je komisija po samom sadržaju toga otvorila e, istragu. I za kraj želim vas pitati da li glavna uprava za tržišno natjecanje analizira moguće e, učinke narušavanja tržišnog natjecanja vezano za sve odredbe one iz Europske središnje banke e, o pokrivanju pojedinih paketa koji različite banke imaju, dakle te nenaplative zajmove e, i e, banke se pokušavaju riješiti takvih zajmova, ali treba vidjeti što na tome rade pojedine institucije, što radi Europska središnja banka. To naime može stvoriti e, probleme na tržištu i situacija stalno ide na dole jer ako se stalno pokušava prodavati po tržišnim cijenama, onda ta tržišna cijena stalno pada. I nalazimo se u situaciji gdje jednostavno konkurencije više nema. Zanima me vodi li komisija po tom pitanju istrage. Hvala vam lijepa. Kad je riječ o ovoj odluzi kao i o bilo kojoj drugoj odluci mi ih objavljujemo i nastojimo ih objaviti što je to prije moguće. Kad kad dolazi do kašnjenja, ako sudionici u donošenju odluka smatraju da odluka sadrži mnogo povjerljivih podataka, onda moramo u kontaktu s njima odlučiti što treba redigirati, a što može ostati. Nama je važno da odluka bude objavljena u obliku u kojem će ju ljudi moći iskoristiti, u kojem će moći razumjeti, da znaju što se točno e, dogodilo. Kao što i sami kažete, tu dalje mogu e, se pokretati određene tužbe i tražiti privatnu naknadu štete u privatnim parnicama, dakle i to je nešto što se uzima u obzir prilikom objavljivanja odluka. Zato, nažalost, je potrebno neko vrijeme prije nego što odluke budu objavljene. Kad je riječ o predmetu BlackRock, Moram reći da ne znam je li postavljeno pitanje komisiji, to nije dio mog portfelja, ja se ne bavim ovim pitanjem paneuropskih e, mirovina, znam da tu postoje mnoge zainteresirane strane, s druge strane mnoge koje su kritične, ne znam e, točno koje je stajalište mojih kolega o tom predmetu Black Rock. A što se tiče nenaplativih zajmova, jedna od škakljivih stvari kad se prodaju nenaplativi zajmovi jest upravo to da dobijete tržišnu cijenu, a tržišna cijena je često mnogo niža nego e, prvobitna vrijednost zajma, što znači da si morate moći priuštiti da prodate takve zajmove i morate imati rezerve kako biste to mogli učiniti. Dakle, još uvijek se stvara sekundarno tržište za nenaplative zajmove i ja to pozdravljam. Mislim da je to e, korisno ako kupite nenaplativ zajam za 20 centa po euru, a onda ga poslije možete prodati po 40 centa po euru, to je dobro. Važno je u svakom slučaju da se to tržište razvije. Što se tiče najnovijih odluka, a riječ je o pomoći za likvidaciju, što bankama pomaže da dođu do sredstava, to je svakako dobro. Dakle, banke koje su u lošem stanju nisu na umjetni način, ne ostaju na umjetni način na tržištu kao da predstavljaju konkurentnost funkcionalnim bankama eh, i samim time se recimo u talijanskom bankovnom sektoru može također eh, umanjiti opterećenje koje predstavljaju nenaplativi zajmovi. U svakom slučaju mislim da je situacija sada bolja nego što je bila prije nekoliko godina i ako pogledate situaciju u čitavoj Europi o tome naravno Vladis Dombrovskis i drugi moji kolege mogu govoriti, a ne ja, ali čini se da možemo reći da se situacija poboljšava i samim time se smanjuje opterećenje na europsko gospodarstvo jer se broj nenaplativih zajmova smanjuje. Naravno, osobito je važno da profunkcionira to sekundarno tržište. Mislim da će nam to svima pomoći. Hvala vam lijepo. Barbara Kapel. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam, gospođo Povenice na tome što ste danas došli k nama ovdje na sastanak odbora. Ja bih vašu pažnju danas htjela stratiti na e, jedno vrlo konkretno industrijsko područje kojeg ste već danas spomenuli u jednom primjeru kao Google i to je nešto što je meni upalo u oko e, kada se radi o raspravi o intelektualnom vlasništvu, a to su e, digitalne glazbene usluge. Kada smo raspravljali o direktivi o intelektualnom vlasništvu sam e, primijetila da postoji veliki jaz između prihoda za glazbene usluge, prije svega kada se radi o platformama gdje se može e, pristup glazbi dobiti e, on demand i onog iznosa koji se plaća glazbenoj industriji. Tu je vodeće poduzeće YouTube koje je odgovorno za 46% e, tržišta kada se radi o streamingu glazbe, što znači da ima e, vrlo visoku frekvenciju korisnika. 600 milijuna korisnika od ukupne 1,3 milijardi e, osoba i veliki promet također u američkim dolarima. Još uz to ovo poduzeće iskorištava sporazum o intelektualnom vlasništvu e, e, sigurnu luku na taj način da glazbeni sadržaj koji Eh, on nudi nisu u eh, nadležnosti same te platforme. To neke, neka druga poduzeća poput Spotify-a ne tvrde, što znači da moraju onda mnogo više i platiti eh, onima koji stvaraju takve glazbene sadržaje. I stoga me zanima, biste li se mogli zamisliti da taj slučaj, dakle slučaj platforma koje nude glazbene sadržaje na zahtjev, poput YouTube-a, da si malo bolje to pogledate. Hvala. Uh in, indeed um... Doista, argumenti koje ste iznijeli e, svakako su izneseni i u raspravama u komisiji. Jedan od mojih kolega koji se time bavi upravo pokušava prevladati taj jaz jer kao što ste i sami rekli e, neki poslovni subjekti koriste sadržaj bez da plaćaju naknadu za korištenje autorskih e, prava, a pri tome zarađuju i od reklama koje se objavljuju uz glazbeni sadržaj. Ne znam točno eh, u kojoj je fazi taj prijedlog, ali argumenti na kojima se temelji taj prijedlog su upravo ovi koje vi iznosite. Ako želite zaraditi od reklama koje se prikazuju uz glazbeni sadržaj, onda imate odgovornosti za plaćanje naknada eh, za autorska prava. Morate platiti naknadu stvarateljima, inače ćemo zaustaviti stvaralaštvo, a to bi sasvim sigurno bilo veoma loše za sve nas. No, kažem, nažalost ne znam u kojoj je fazi taj prijedlog sada, vi to vjerojatno znate mnogo bolje nego ja, no krećemo sa istog e, polazišta pa se nadam da ćemo doći do željenog rezultata. E, također jedan slučaj istrage vezano uz e, spajanje poduzeća mogao bi vas zanimati. Riječ je o tome da je Apple kupio Shazam. Shazam, ona e, internetska usluga koja vam omogućava prepoznavanje skladbe, prepoznavanje, dobijete naziv skladbe i autora. Nastojimo vidjeti je li to preuzimanje Shazama, a samim time i preuzimanje podataka koje je Shazam imao o korisnicima, o e, glazbenim, e, o skladbama i tako dalje hoće li to sada Apple dati e, nepravičnu prednost pred drugim sličnim uslugama. Još nemamo konačni rezultat, no to razmatramo jer Shazam je zapravo bio mali poslovni subjekt, ali kad se njihovi podaci prenesu, e, vidjet ćemo do kakvog bi rezultata to zapravo moglo doći i e, nadam se kada ta odluka bude donesena i javno objavljena da ćemo te spoznaje onda moći proširiti i u širem krugu. Hvala. Hvala vam lijepo, Werner Lange. Hvala vam lijepa, gospođo povjerenice. Imam tri različita pitanja. Kao prvo, u vašem uvodu ste govorili o ravnoteži između e, e, pravila tržišnog natjecanja i vodećih e, svjetskih prvaka. Dakle, tu se radilo o tome da je trebalo e, definirati e, tržno natjecanje, a u međuvremenu Kina, SAD i druge države prave velike probleme europskim poduzećima. A Europska komisija je na temelju uredbe iz 1989. odobrila neka spajanja, zatim je odbila neka spajanja, primjerice spajanje londonske i e, njemačke e, burze. E, Bayer i Monsanto je Europska komisija pak odobrila. I moje pitanje tiče se toga koliko vidite da se nazire rješenje za Siemens Alstrom, jedan dil koji je politički motiviran i koji se tiče željezničkih vagona i vlakova. To mi se čini vrlo zanimljivim pitanjem zato što je e, vodeće poduzeće e, dvostruko veće od svih ostalih i zato što vidimo da se kineska konkurencija jako pojačava. Drugo pitanje, upravo ste spomenuli, dakle nove male konkurente koji se pridružuju Google, Apple ili Amazon ili koje oni otkupljuju. U prošlosti ste prije tri godine rekli da Facebook nema još tržišnu vrijednost, a niti WhatsApp i da zbog toga to nije pitanje tržišnog natjecanja. A u međuvremenu su e, ta dva odgubljivača zauzela e, masivno dominantnu poziciju. A Europska komisija nije reagirala, da tako kažem. Smatram da to nije u redu. I treće pitanje, u kojoj mjeri se nova radna raspodjela između Europske razine i nacionalne razine e, pokazala kao dobrom. To je e, bila jedna od tema s kojom se bavimo potom nekog godina. Hvala. Um, U redu, prije svega, kada je riječ o vašem pitanju o spajanjima trgovačkih društava, mislim da se komisija i njezine službe da su se u proteklih desetak godina bavile sa otprilike 3000 spajanja, a 5 do 6% tih spajanja, odnosno onoga što smo radili, e, rezultiralo je i određenim naknadama e, vezano uz te postupke, a mali broj njih je bio zabranjen. Dakle, postoji velik broj spajanja kod kojih e, postoje problematične stvari, e, no evo, samo sam htjela iznijeti neke brojke. Što se tiče o mogućem spajanju Siemensa i Alstoma, riječ je naravno o proizvodnji vlakova i s druge strane signalnih uređaja za željeznice. To su iznimno važne stvari, važne su za sigurnost željezničkog prometa i mi ćemo svakako pomno razmotriti to spajanje jer mislimo da je to pitanje koje je važno za svakog građanina Europske unije da tu bude sve u redu. Kao što sam rekla u uvodnoj izjavi, svi se slažemo da europska trgovačka društva moraju moći moći rasti i zato želimo e, točno znati što se sve događa, uključujući i koliki je pritisak konkurencije iz Kine, na koji način kineska poduzeća utječu na globalno tržište i na europsko tržište. Želimo to u potpunosti razumjeti. 8. lipnja e, dobili smo obavijest o spajanju Siemensa i Alstoma, dakle tek smo na početku tog razmatranja, istraga traje, još uvijek nemam nikakve podatke o tom predmetu, ali naša je obveza da se pobrinemo da to spajanje kao i bilo koje drugo spajanje ne dovede do toga da europljani imaju manji izbor, dakle e, manju ponudu i više cijene. A to znači da ako, kažem ako, e, naša istraga e, dovede do spoznaja da bi ovo bio problem za tržišno natjecanje, to znači da onda ta trgovačka društva moraju predložiti odgovarajuće E, naknade, odnosno moraju predložiti odgovarajuće načine da se ti problemi prevladaju. Dakle, nismo mi ti koji ćemo to odrediti. Mi e, utvrđujemo problem, a strane onda moraju predložiti na koji se način ti problemi mogu prevladati. No, kažem, tek smo na početku razmatranja tog predmeta. Što se tiče Whatsappa, kad je E, Facebook preuzeo WhatsApp, to je bila mala tvrtka. Komisija je to pitanje razmatrala samo zato što su nas e, nadležna tijela Ujedinjene kraljevine zamolila da to učinimo. Jedna od stvari koje smo razmatrali je upravo pitanje podataka Dakle, što će se dogoditi na tržištu ako Facebook preuzme podatke od Whatsappa, iako su oni tada govorili da ne mogu spojiti ta dva skupa podataka. I e, zapravo je dobro da smo napravili tu analizu, e, to je bilo dobro za Facebook jer je naša istraga utvrdila da to ne bi narušilo stanje na tržištu kad bi se povezali njihovi e, podaci i tek kad je odobreno to e, spajanje e, tek onda je zapravo utvrđeno da su ipak mogli povezati ta dva skupa podataka. dakle, problem nije bilo preuzimanje Whatsappa, nego činjenica da komisiji nisu podastrili sve podatke. I e, kao što znate, zbog toga im je određena novčana kazna u iznosu od 110 milijuna eura i e, to nakon što je već bila provedena sva analiza i utvrđeno da to neće izazvati probleme u odnosu na tržišno natjecanje. A što se tiče vašeg posljednjeg pitanja, Naravno, tek smo na početku određivanja novih oblasti nacionalnim nadzornim tijelima. Postoji politički sporazum o tom pitanju, ali bili će potrebno neko vrijeme da se razjasne sva pravna e, pitanja i da se onda taj prijedlog službeno podastre parlamentu i vijeću. No, koliko znam od kolega koji se bave ovim pitanjem u Europi, svi se raduju tim novim alatima, novim alatima za istrage, tim time što će tijela e, na nacionalnoj razini postati neovisnija, imati resurse da odrade svoj e, posao i što će moći odrediti kazne koje će odvratiti e, subjekte od takvih tijela. Hvala vam lijepo. Tibor Zani. Zahvaljujem predsjedatelju. Iznimno mi je drago što je povjerenica ovdje s nama. Hvala vam što ste nam na raspolaganju i što odgovarate na naša pitanja. Htio bih nas podsjetiti na neke stvari koje nas zabrinjavaju, a u odnosu na međunarodne trgovinske sporazume, konkretno kada je riječ o e, zaštiti tržišnog natjecanja, jer time se ti sporazumi također bave. Znam da pitanje trgovine nije nužno e, unutar vaše nadležnosti, no unatoč tome ti e, trgovinski sporazumi uvelike utječu na konkurentnost Europske unije. Konkretno, htio bih vas pitati nešto u svezi SAD-a, ali prije toga želim spomenuti nešto što sve više zabrinjava poljoprivrednike a riječ je o posljedicama nekih nedavno potpisanih međunarodnih sporazuma i još uvijek je veliko pitanje u kojoj mjeri su u kojoj mjeri se poštuju europski socijalni standardi, ekološki standardi, standardi sigurnosti hrane i svi ostali od strane naših partnera. Dakle, vraćam se sadanje e, na pitanje ovog trgovinskog rata koji je pokrenula vlada SAD-a. Pozdravljam što je komisija jasno izrazila svoju volju da brani europsku industriju i osigura funkcioniranje globalne trgovine. No moje pitanje je koje su to konkretne mjere koje komisija namjerava poduzeti kako bi zaštitila europske interese. Hvala. Hvala vam lijepa. Kao što ste i sami rekli, mislim da je iznimno važno da kad ljude nešto brine, da mi e, nastojimo biti što transparentniji, dati što više informacija o tome što je sve obuhvaćeno nekim trgovinskim sporazumom. Gospod podamo i kolege Hogan i Silvija Manstrom e, se naravno bave tim pregovorima i u tim pregovorima e, se uvijek trude da se naši standardi uistinu poštuju. Inače e, rezultati tih sporazuma u Europi ne bi bili prihvaćeni. I iznimno je važno da o tome i e, govorimo, dakle od samog početka da kažemo koji su potencijali određenih trgovinskih sporazuma. Znam da je i za Siliju i za Filato e, Fila to važno i da govore ljudima o tome kako ljudi ne bi mislili da su rezultati nekih trgovinskih sporazuma za njih loši. Dakle, važno je kada se planiraju aktivnosti na međunarodnoj razini, kada se sklapaju trgovinski sporazumi kakve sada sklapamo, oni zapravo više ne koriste pojam slobodne trgovine jer mi danas želimo na neki način oblikovati trgovinu i utjecati na nju. Dakle, finaliziraju se pregovori sa Singapurom, e, Kanadom, Japanom, u, konačnoj smo fazi sa Meksikom i zemljama Južne Amerike, otvaramo pregovore sa Australijom i Novim Zelandom i to pokazuje kolika je snaga Europe da još uvijek uspijevamo okupiti čitav svijet ne na temelju starog koncepta slobodne trgovine, nego na temelju ovog novog uravnoteženog e, koncepta, koncepta uravnotežene trgovine. Što se tiče SAD-a, Znamo da su nametnute carine na alumini i e, čelik. E, gospoda Kajtanen i Silvija Malstrom rade e, vrlo snažno na tome kako bi osmislili odgovor, a znamo da, je, da su evo te carine uvedene. Oni se bave odnosno rade u tri smjera. Kao prvo obratili su se svjetskoj trgovinskoj organizaciji, e, kao drugo nastoje osmisliti mjere e, kojima će uzvratiti, dakle sada se popisuju proizvodi na koje bi se to moglo e, odnositi i kao treće nastoje se uvesti određeni zaštitni mehanizmi čitava komisija stoji iza njih, a važno je da ih i vijeće podupre. Jedna od najvažnijih stvari u današnje vrijeme kada se suočavamo sa takvim carinama koje nameće SAD jest da e, svijet vidi da se europljani drže zajedno, da su ujedinjeni. E, dakle, iznimno je važno znati da naša snaga proizlazi upravo iz toga što smo ujedinjeni i nadamo se da ćemo zajedničkim mjerama moći ovako nešto zaustaviti. Hvala. Mihael Freeman, naš sljedeći izvjestitelj za pitanje tržnog natjecanja. Da, došlo do pogreške stavljanja mog imena na popis, ispričavam se zbog toga, ja ću postaviti pitanja na njemačkom. Prošli tjedan u Strasburu smo u radnoj skupini za tržišno natjecanje čuli vrlo zanimljivo predavanje od Frederik Jenny iz OECD-a koji već desetljećima se bavi tržišnim natjecanjem koji je ukazao na jednu točku koja po mom mišljenju još jako zanemarena, to je oblikovanje cijena i utjecaj e, baza podataka na oblikovanje cijena. U cijelom zakonodavstvu, tržišnom natjecanju i u drugim nekim područjima imamo i dalje samo mikroekonomsku sliku, dakle da postoji ponuda i potražnja i da se to negdje preklapa i da se onda tako oblikuje cijena. Svaki klijent koji uđe u dućan e, plaća istu cijenu za isti proizvod, a i kod kataloga, svi imaju istu cijenu, dakle, a kad imamo moderne baze podataka i moderni, moderni način kupovine, onda to više nije tako. I to jako utječe na oblikovanje cijena na tržištima. Dakle, onaj tko ima bolju bazu podataka može svojim klijentima, klijenticama ponuditi precizniju cijenu ili baljem, bolje procijeniti po kojoj cijeni bi e, određeni potrošač e, zalučio e, za nekog proizvoda, što može u potpunosti promijeniti način na koji razmišljamo o tržištima kada se e, tako pomeno odvija u digitalnom svijetu i kada onda to oblikovanje cijene e, kako se onda odvija to oblikovanje cijene općenito. OECD tu dosta istražuje o tome i već su uspjeli predstaviti i ponešto materijala vezano s to kako se tu onda mogu stvoriti monopoli. Mene zanima što se događa po tom pitanju na europskoj razini, u kojoj mjeri o tom razmišlja Europska komisija i kako po vašem mišljenju se treba ili može na to reagirati. Naravno, to može dovesti do toga da potrošači dobiju povoljnije cijene, ali da dobiju skupe cijene i da baza podataka sama odluči da e, potrošači mogu platiti višu cijenu, što svakako ne može biti u našem interesu. I drugo pitanje. I tu bih se zadržao u digitalnoj sferi. Kod zadnjeg izvješća o tržnom natjecanju i Europski parlament e, sa većinom zatražio da kada se radi o e, slučaju Bayer Monsanto da bismo trebali i okolišne aspekte i druge aspekte više e, imati na umu kada se razgovara o tržišnom natjecanju u budućnosti. Meni je to vrlo zanimljivo posebice što se tiče javnosti i javnog mjenja. Kada govorimo o spajanju, ali i o nekim drugim aspektima, onda budući kriterij ne može biti samo to e, hoće li ta tržišta dobro funkcionirati. E, ako e, vidimo da nacionalni primjerice medijski akteri se jako teško nose sa ovim drugim velikim konkurentima, u našem interesu bilo da vidimo možemo li poput državnih potpora i spajanja postići i dalje demokratski pristup tim sadržajima, a ne da razmišljamo samo o tržištu i tržišnom natjecanju. Zanima me kako se zamišljate da kada budemo krenuli na sljedeće izvješće o tržišnom natjecanju da tu i, e, možemo iznati nekoliko prijedloga oko toga kako možemo nadalje razviti zakon o tržišnom natjecanju u tom smjeru. Uh, uh, kao prvo, pozdravljam vas kao sljedeći izvjestitelj za izvješće o tržišnom natjecanju. Vrlo mi je će mi biti drago surađivati s vama a zahvaljujem vam i na tome što ste u sve to uključili i Dženija. Rad OECD-a mislim da je vrlo važan, ima velik utjecaj, zato što je dobro promišljen posao i e, posao od visoke kvalitete. Stoga je to doista važno nadahnuće i za naš rad kada se radi o provedbi propisa. Mislim da je jedna od dobrih stvari koje, koje su proizašle iz ovih nedavnih skandala, to da ta fikcija da se neke usluge nude besplatno, da se ta fikcija sada u potpunosti urušila. Mislim da do sada svi svačaju da ili plaćaju sa novcem ili plaćaju sa svojim podacima za usluge. I sve veći dio ljudi mislim da bi htio moći platiti sa novcem, a ne sa vlastitim podacima. Mislim da je Washington Post napravio oglas gdje se mogla vidjeti vrijednost vaših podataka. Jeste imali takozvani slobodan izbor sa ograničenim pristupom, ali e, za, uz, uz praćenje ili uz oglase biste imali drugačiji pristup tim uslugama i mislim da je za 50 dolara bila skuplja pretplata gdje ste imali e, potpun pristup bez ikakvog praćenja i bez ikakvih e, oglasa što pokazuje da se vaši podaci mogu e, doista novčano odrediti. Dakle, umjesto da plaćate podacima i da vas netko prati, možete imati i taj izbor da plaćate tu uslugu novce. To su vrlo pozitivni razvoji po mom mišljenju, zato što to ljudima dopušta da imaju bolji osjećaj za to o čemu se tu zapravo radi. Isto tako upravo malo prije smo govorili o tome i nadam se da će to novo pravo građana nam omogućiti da budemo bolji u kontroli, da znamo tko ima uvid u naše podatke, što želimo s tim napraviti. Primjerice možemo poboljšati tržišno natjecanje sada sa tim pravom da imamo um, prijenos podataka, da možemo dati penjeti naše podatke sa jednog pružitelja usluge na drugi i što to bi moglo dovesti do toga da se više usluga spoji. Što se tiče monopola, u zakonodavstvu o tržišnom natjecanju Europske nemamo nikakvu zabranu na monopole. E, pozivam vas da budete uspješni da rastete, ali ako ste uspješni, ako narastete, ako postanete dominantan igrač na tržištu, što se može nazvati monopolom, onda se naravno oslabljuje tržišno natjecanje i zbog toga onda imate tu posebnu odgovornost da ne možete zloupotrijebiti vašu moć i s time spriječiti druge da vas izazivaju na tržištu, što je naravno i naša obveza da dakle, to nadgledamo. Poslovni modeli, načini na koji se stvara vrijednost, e, sama proizvodnja se mijenja zato što se snižavaju drastično marginalni troškovi, što znači da možete imati drugačiju raspodjelu troška. I za nas je vrlo važno da shvatimo kakvi su to tržišni položaji sa tim novim poslovnim modelima. I to su neka od pitanja koja ova tri poslovna savjetnika koje sam navela eh, misle razmotriti i naći odgovor za to ove godine i nadam se da će vam to svima biti zanimljivo. 17. siječnja će biti konferencija o tome gdje ćemo govoriti o nekim od tih pitanja te ćemo imati završno izvješće negdje na proljeće iduće godine. Što se tiče tog primjera spajanja Bayera i Monsanta, ali to nije zapravo jedini primjer, jer e, čitav niz naših spajanja poduzeća i teoloških društava postavljaju onda daljna pitanja vezana uz sigurnost, e, vezano uz pluralitet medija, dakle nešto što nadilazi samo tržišno natjecanje i ta pitanja se sva mogu pojaviti kada dolazi do spajanja društava. Mislim da je važno imati posebne instrumente za posebne probleme, a kada se radi o spajanjima različitih e, kemijskih poduzeća e, koje smo mogli vidjeti ove godine, vrlo je važno da imamo sa zakonodavstvom okvir za to, sa zakonodavstvom koji će upravo donijeti u ovom parlamentu. Zato što je Europa posebno mjesto za poslovno djelovanje kada se radi o poljoprivredno kemijskom sektoru jer smo mi jako strogi. I možda je bolje reći da želimo stroge propise po pitanju toga što netko može ili ne može napraviti, a ne da tražimo da taj instrument za spajanje trgovačkih društava e, još uzme u obzir i primjerice i okolišne aspekte. I onda mislim da ćemo na taj način moći bolje zaštititi naš okoliš nego ako tražimo od, zakonodavstva o spajanju da se time bavi. Kada se sadržan potporama i javnom mjenju, mislim da to pitanje sadrži mnoge različite dimenzije, a jedna od njih je ta da državne potpore mogu dopustiti javnosti da si oblikuje neko mijenje u tome. Jer ako imate primjerice za javne medijske e, usluge državne potpore, pa onda imate više medija na izbor nego ako samo imate na raspolaganju e, Facebook ili ono što vam YouTube odluči prikazivati. Mislim da će to omogućiti mnogo raznolike javno mjenje, diferencirano javno, javno koje će bolje održavati stvarnost. A s druge strane, Eh, ilegalne državne potpore, kada se radi primjerice o ilegalnim eh, poreznim povlasticama za neka poduzeća, ne za druga, pa mislim da to jako isto tako oblikuje javno mjenje koje onda vrlo negativno reagira na takvu vrstu državnih potpora. Hvala. Hvala, Gunnar Hökmark. Hvala vam lijepa i hvala na izlaganju. Imam dva pitanja. Jedno pitanje je više općenitije prirode, povezano sa drugim pitanjima koje smo ovdje čuli, a to je kako da e, se tretiraju spajanja. Posebice u manjim državama članicama imate velike globalne konkurente koje razmatraju različita spajanja. Bivši povenici su više razmatrali lokalna tržišta, a to nije zapravo dovoljno jer imamo europsko tržište i potrebu da se zaštite globalni prvaci na europskoj razini. Kako gledate na tu promjenu fokusa sa lokalnih tržišta na europsko tržište, ali i na globalno tržište? I zatim jedno specifičnije pitanje koje se tiče Gazproma. Naime, znam da je komisija netirala Gazprom da ispuni neke obveze, što zapravo e, znači da trebaju poštivati europsko zakonodavstvo, ali nije došlo do novčanih kazna, a za usporedbi s nekim drugim velikim poduzećima, primjerice Qualcomm ili Apple ili Microsoft, je to dosta neobično zapravo. Posebice zato što znamo da Gazprom na odlučujući način podriva tržišno natjecanje. Upravo na način kako se to malo prije opisali, da je to nešto ne možemo dopustiti kada dakle, velika poduzeća podrivaju tržišno natjecanje jer tu postoji manjak transparentnosti, politički pritisak i tako dalje. No, isto tako znamo da Gazprom zbog političkih razloga mora ispuniti neke ciljeve koje smo do sad mogli vidjeti. I stoga bih rado čuo od vas kako uspoređujete te različite slučajeve sličnog omjera. Znamo primjerice da je u slučaju Sjevernog toka komisija zauzela stajalište da arhitektura, sam krajolik opskog tržišnog natjecanja što se tiče energetike će time eh, se još dodatno eh, podrivati. Hvala. Što se tiče tog prvog pitanja o tome kako da procijenimo tržišta. Slažem se s time da uopće nije učinkovito eh, gledati nacionalna tržišta, moramo gledati stvarna tržišta. U svakom pojedinom slučaju eh, procjenjujemo postoji li netko kome se potrošači mogu obratiti. Jer dok god postoje nova poduzeća kojima se potrošači mogu obratiti, onda još uvijek postoji i tržno natjecanje. A ono što smo vidjeli u proteklih 5 do 10 godina je da je polovica tržišta nacionalno, a polovica tržišta više europsko. A sada vidimo da nekih 65% svih tržišta su barem e, europska, a neka su još u stoji globalna. Tu dakle postoji taj razvoj kako gledamo tržišta koji prati isto tako tu e, dakle procjenu da je svijet sve globaliziraniji i da se sve više poduzeća natječu na globalnom tržištu. I kako mi provodimo našu analizu tržišta, tu možemo vidjeti da se to dobro održava. A kako bismo se pobrinuli da to radimo ispravno, smo naručili jednu studiju gdje smo vidjeli kako zada naša analiza spajanja trgovačkih društava, da vidimo je li to doista u skladu sa najnovim standardima i je li to održava stvarnu situaciju na tržištu, dakle na onom tržištu na kojem će se naša poduzeća natjecati. I ukratko, zaključak je bio taj da, da, imamo najnovije metode kada se radi o analizi tržišta. To je upravo ono što ste vi rekli. Kao drugo što se tiče odluke u Gazpromu, prvo smo im poslali prigovor e, gdje smo im rekli što mislimo da su učinili, ali nismo tvrdili da su to učinili. A razlog zbog kojeg smo na kraju nametnuli tražite obveze Gazpromu je taj što smo s time htjeli postići bolji rezultat. Jer se tu radi o mnogo više toga nego samo o poštivanju tržišnog natjecanja. O dva aspekta. Oba aspekta e, imaju jednu mogućnost da se više integrira europsko tržište plina. Prva stvar koja je važna nekoga tko kupuje plin je to da se taj plin može preprodati. Vi ste platili za taj plin i onda možete, e, morate moći to preprodati. To prije nije bilo moguće zbog ugovarateljskih ograničenja, ali nije dovoljno samo ukloniti te ugovarateljske, ta ugovarateljska ograničenja. Vrlo je važno da vam se plin dostavi tamo gdje vi to želite. A budući da plin je nešto što možete staviti e, u neki spremnik i odnijeti e, tako e, vašim klijentima, potrebni su za to plinovodi i zbog toga sada Gazprom ima tu obvezu da vam dostavi plin tamo gdje ga vi želite. To je prva dobra stvar. Druga dobra stvar je to da Baltičke države i Bugarska koje su u velikoj mjeri eh, otok na neki način kada se radi o plinu i plinovodu, da sada Gazprom mora dostaviti plin eh, kako u Bugarsku tako i u Baltičke zemlje, iako možda europski potrošač nema plinovod koji vodi do njega. Sve će se to odvijati virtualno, to će funkcionirati na način da čak i ako nemate dugoročni ugovor u Baltičkoj državi, ako imate nekog drugog, nekog poljskog klijenta primjerice koji ima dugoročni ugovor, onda taj potrošač može vama e, poslati plin u vašu baltičku zemlju umjesto u Poljsku, što će dovesti do veće sigurnosti opskrbe i do boljeg razvoja tržišta plina. A kao drugo, kada se radi o cijenama, jer mi ne možemo nametnuti mehanizme za oblikovanje cijena, E, osim ako to ne nametnemo kao obvezu. I upravo sada Gazprom ima obvezu da napravi reviziju cijene sa pozitivnim mjerilom. A pozitivno mjerilo je to da dakle, imamo današnje cijene na tržištu plina, primjerice Njemačka koristi nizozemsku za mjerilo. Dakle, iako je vaša cijena plina možda već u cijenu nafte koja trenutno rade, možete zatražiti reviziju cijene plina kako bi se cijena plina spustila na tržišnu cijenu plina. Što znači da imamo sada detaljni pravilnik e, koje smo mora slijediti, a ako on to ne bude činio, onda ćemo im nametnuti novčane kazne, a da onda nećemo moći pritom provesti, morati provesti e, potpunu, istragu, što mislim da je bolji rezultat nego da smo drugačije postupili. Hvala, Hamon e, Jauregi. Hvala lijepa. Povjerenice, hvala vam što ste danas došli e, e, na naš sastanak. Za vas imam tri pitanja. E, proračunska linija koju je komisija predvidjela za operativne troškove Nisam e, točno shvatio koje to ima ciljeve i koji su specifični financijski programi koji će se financirati iz e, tog dijela proračuna. Tko će biti korisnici? Možete li nam dati nešto više informacije o tom novom prijedlogu? Drugo, Brine me koncentracija banaka, naročito u pograničnim područjima. Do koncentracije banaka došlo je u svim dijelovima Europe. Međutim, kada se radi o potrošačkim bankama, odnosno bankarstvu za potrošače, zanima me da li se tržište poboljšava, naročito u prekograničnim područjima. Bojim se da smo jako daleko od toga e, gdje bismo trebali biti. A isto tako, što je sa e, natjecanjem oko poreza među pojedinim državama članicama? Nismo se time bavili niti od e, dokumenata LuxLeaks jer mm, i komisija i parlament e, su radili na tome da se koordiniraju odluke i preporuke po zemljama. Međutim, dojam koji dobivam da se povećava samo nepoštena konkurencija među državama. O tome niste uopće govorili. I za kraj htio bih vas pitati imamo li dovoljno ljudi koji mogu kontrolirati ta područja. Hvala. Hvala lijepa. E, za nas je e, prvo novina, koju, nešto što nismo imali ranije, to da naša glavna uprava ima taj tu proračunsku liniju i moramo više e, uložiti u informatičku tehnologiju. Moramo imati i ispravna, dakle, E, forenzične e, mogućnosti da se može pronaći ono što ljudi misle da su izbrisali iz interneta. E, za tada smo trebali analizirati 800 tisuća dokumenata. I kako bismo zaista to mogli analizirati i ustanoviti da se radi o kartelu, moramo imati odgovarajući kompjuterske programe. Moramo biti dakle u stanju da sve to obradimo, tih 800 tisuća dokumenta. Za to nam je potreban informatički program. I moramo isto tako shvatiti kako možemo koristiti algoritme u našem radu. I e, algoritam je takav da možda netko ko ne poznaje pravo, može sam otići negdje drugdje i spojiti se s nekim drugim tko također ne poznaje pravo i tako spojiti ta dva algoritma. U svakom slučaju trebamo imati informatičke programe koji će nam omogućiti da radimo naš posao. Potrebna je također mogućnost prikupljanja dokaza kada istražujemo pojedine sektore. Potrebno je da možemo jedan sektor u potpunosti analizirati na horizontalan način. Naučili smo puno kada smo e, analizirali mehanizam e, analize kapaciteta, dakle taj sektor kao i sektor e-trgovine. I ono što je također za nas važno jest da financiramo suradnju s nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje zaista jako sam ambiciozna u tom smislu u ovom novom zakonskom prijedlogu. Trebamo dakle iskoristiti različite instrumente koje imamo na raspolaganju u državama članicama s jedne strane i e, na razini Europske unije. Postavili se pitanje o koncentraciji banaka ne poznajem cijelu situaciju i zato mislim da bi bilo bolje da vam odgovorim napismeno. Da vidimo što imamo u našim dosjejima kad se radi o prekograničnom koncentraciji banaka. Mislim da je zapravo to nešto što je u nadležnosti mog kolege Valdisa Dombrovskisa ali i ja ću se rado time pozabaviti. Važno je da tržište dobro funkcionira i da se e, klijenti dobro, e, dobro poslužuju. A pojavljuju se sada i novi načini plaćanja i novi načini financiranja. I još ste postavili pitanje o nelegalnim državnim potporama kad se radi o nelojalnoj konkurenciji. Pa mnogi se još pitaju da li tu uspješno radimo ili ne. I e, skoro doslovno jer je uložena žalba na sve predmete o pitanju tržišnog natjecanja. E, sada se očekuje presuda po pitanju e, Starbucksa i Fijata. Moramo čuti što će reći sudovi ali na vijeću je usvojeno zakonodavstvo o transparentnosti, o posrednicima, o izvješćivanju po zemljama i tješnjoj suradnji među poreznim vlastima. Tu mislim da smo značajno napredovali. Ja kažem svima, čak i onima koji to ne žele čuti, Dakle, ključna je provedba. Morate investirati u pametne ljude koji govore strane jezike i koji poznaju, imaju znanje i vještine e, da se bave ovim pitanjima. To je važno i nadam se da ćete mi pomoći i kada ovo zakonodavstvo stupi na snagu, da ćete mi dakle pomoći da u državama članicama porezne vlasti imaju dovoljno ljudi koji će se baviti tim pitanjima. Postoji nešto što je pocijenjeno, a to je u velikom broju država članica mijenja se zakon u Luksemburgu e, recimo s novim zakonima neće se moći ponoviti ovo što se dogodilo s Fiatom niti na Cipru, a i u Nizozemskoj su promijenili e, promjenu o velikim e, promijenili zakon o velikim korporacijama. Samo prave korporacije mogu sada ulaziti u određene e, kategorije. I u Irskoj se situacija mijenja. Dakle, imamo e, stvari na razini država članica i što je vrlo važno, uskoro stupa na snagu europsko zakonodavstvo. Možda e, to nije izravan nastavak na LuxLeaks. Međutim, LuxLeak je zapravo bio jako bitan moment e, da se potakne da se usvoji to zakonodavstvo. Hvala Eva Majdel. E, hvala lijepa. E, hvala povjerenice na konkretnim odgovorima do sada. Ja vas želim pitati o obveznim obvezama, dakle, e, vezan za Gazprom. Ja sam iz Bugarske i čitav niz godina nije bilo jasno kakva je situacija s Gazpromom i sa naftovodom, odnosno plinovodom ne, i južni tok. Zato je bilo vrlo važno da dođe do ovog zakonodavstva i da dobijemo točne informacije, da sve bude jasno. Jer vrlo je važno da ta velika kompanija igra prema europskim pravilima. E, međutim, mnogi smatraju da je Gazprom zloporabio situaciju i da to nije kažnjeno. Mnogi se pitaju što će se dogoditi ne bude li se Gazprom e, pridržavao pravila u sljedećim mjesecima i godinama. Znamo kako im se globa može naplatiti. Međutim, što ćemo učiniti da se oni pridržavaju obaveza? Hoće li možda Europska komisija odlučiti i iskoristiti svoje ovlasti kako bi zatražila pristup ugovorima između Gazproma i zemalja na koje se to odnosi? Puno hvala. I ja smatram da osim onoga o čemu smo već razgovarali o obvezama Gazproma, sama činjenica da oni ne mogu zatražiti kompenzacije za program Južnog toka, da je to vrlo važno i radi se o jako velikoj svoti koja bi mogla predstavljati veliki teret bugarskom gospodarstvu. Osobno smatram da se radi o početku, o početku provedbe novih pravila gdje bi Gazprom e, zapravo se uklopio u europsko tržište plinom. Trebao bi postojati trast koji će nadzirati upravo slijedili oni ta pravila ili ne a također tražimo da nas i potrošači Gazproma da, da nam se jave za slučaj da smatraju da se ne ispunjavaju obveze. jer oni predstavljaju 5% od e, svjetskog prometa. Jednom kada nametnute obveze, zakonske obveze, ne možete odbiti istragu. Drugim riječima da ako sada te nove zakonske obveze e, Gazprom ne bude slijedio, onda će se odmah moći pokrenuti istraga. Dakle, ne e, možemo tako zajamčiti da neće doći do izolacije s jedne strane Bugarske, s druge strane Baltičkih zemalja, zajamčene cijene i da se više ne govori o tome da se nadoknada za projekt Južni tijek neće, e, neće poštovati. Hvala lijepa sada Tibor Zani. Hvala, opet se želim javiti za riječ e, i drago mi što vam mogu sada postaviti još neka pitanja. Govorit ću o zrakoplovstvu. Općenito uzeši industrija je jedna od e, najbitnijih sektora u Europskoj uniji. A unutarnje tržište Europske unije za zrakoplovstvo jako je promijenio sektor. Zamijenila su se nacionalna pravila s jedinstvenim europskim pravilima. I sada je putovanje avionom jeftinije, sigurnije i e, omogućeno je puno većem broju ljudi nego li ranije. Međutim, e, poslu nije kraj, treba puno toga još učiniti za putnike. Tim prije što se smatra da će se do 2035. godine europski zračni promet podvostručiti, što zvuči nevjerojatno. Međutim, e, ključna stvar europskog zrakoplovnog tržišta jest e, pravično tržišno natjecanje. Ono što zaista brine jest da neke tvrtke imaju zapravo najgled neovisne low kompanije. Recimo, postoji tako veza između German i Lufthansa ili pak e, Iberije i e, Vuelinga. Jer e, kako se to odražava na prava radnika, na prava njihovih zaposlenika? Što se tiče gledišta tržišnog natjecanja, želim vas pitati što može učiniti Europska komisija o tome što će one napraviti da zapravo ne dođe do narušavanja tržišta i prepreka na tržištama, zahvaljujući da postoji veza između tih e, punopravnih tvrtki i njihovih low cost e, inačica. Vaše je pitanje zaista jako zanimljivo. Ono <clears throat> što smo viđali do sada je više bilo kako da kroz različite saveze E, tvrtke na najbolji način iskorištavaju svoje rute. Dakle, ne radi se o spajanjima, ne radi se o monopolima, već e, mreže koje omogućuju bolje povezivanje, također na svjetskoj razini. Ali, kada jedna <clears throat> glavna tvrtka i low cost tvrtka e, su povezane tako što ova velika tvrtka posjeduje malu, <clears throat> Ne znam kako to stoji sa zgledišta tržišnog natjecanja i postoji li rizik zatvaranja. E, ne znam, ali mislim da bi bilo bolje da vam kasnije o tome govorim, jer pitanje koncentracije i zajedničkog vlasništva je nešto što moje službe sada ispituju. Jer što ako niste u savezu, ako se niste spojili, ali u osnovi imate iste dioničare. I e, kako je tu e, posticanje vezano za tržišno natjecanje. Međutim, za zrakoplovstvo nemam podataka, pa bih vam radije jednom drugom prilikom tome na to odgovorila. Hvala lijepa. E, žao mi je, dvoje kolega se htjelo još spontano javiti za riječ, ali kao što sam vam rekao, moramo se sada strogo pridržavati pravila, budući da prevoditelji ne mogu danas e, prekoračiti radno vrijeme i zaista se moramo pridržavati našeg predviđenog programa rada, a već smo ga i tekako prekoračili. Zahvaljujem povjerenici Vestager što je došla na ovaj sastanak. Bilo je vrlo korisno, jako je bilo e, dobra ova razmjena gledišta i nastavit ćemo s našim suradnjom.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 koje dajemo odboru za regionalni razvoj. Dakle, mišljenje o povećanju financijske omotnice za e, program strukturnih reformi. E, kao što e, znate, želim zahvaliti svim kolegama koji su uložili amandmane. Ja sam izrađivao ovo mišljenje. U amandmanima se govorilo o dvije stvari. Prvo, općem cilju programa. I kada sam izložio moje, e, moj prijedlog mišljenja, naglasio sam da prijedlog komisije daje mogućnost da se pojasni naš koncept eh, i prodube reforme, dakle u svim područjima, uključujući i eh, područje kojem se može poboljšati mm, ekološki aspekt naših eh, projekata i socijalne kohezije i zato ovaj program mora pridonijeti ostvarivanju e, socijalne kohezije, e, konkurentnosti i mnogih drugih aspekata koji smo stavili u naš tekst. Nekoliko amandmana uloženo je u tom smislu, a većina njih slijedi isti cilj. Predstavljamo dakle kompromisne amandmane E, kojima se što je više mogućih sugestija pokušavaju uzeti u obzir. One dolaze iz različitih klubova zastupnika. E, pokušavamo biti malo specifičniji u samim uvodnim e, izjavama i tražiti dosljednost između njih i samog teksta. Drugi dio odnosi se na samo financiranje gdje se gotovo u svim amandmanima govorilo o tome da treba pojasniti da preklapanje treba izbjeći. To dakle želimo naglasiti. E, poboljšali smo također e, samu formulaciju, ali smo zadržali e, uglavnom sadržaj prijedloga komisije vezano za samo usvajanje. I imamo veliki konsenzus da trebamo mobilizirati posebne instrumente kao što stoji u sadašnjem višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, ako ću ja završiti moje predstavljanje ove teme. E, Daću vama riječ ja, koliko znam, da će Anesandar govoriti ime Ivane Maletić iz Europske e, pučke stranke. Hvala. I htio bih ispričati kolegicu Ivanu Maletić koja danas poslije podne nije mogla doći. Tu pročitat ću njene komentare koji su na engleskom jeziku. Razmatrajući amandmane, važno je uzeti u obzir činjenicu da ne uvodimo ovdje novu urodbu za e, program e, reforme strukturnih reformi nakon razdoblja 2020. godine. Mi jednostavno povećamo proračun za postojeći program za razdoblje koji ide od 2017. do 2020. godine i to za 80 milijuna eura. Ne možemo odgovoriti na sve izazove, niti možemo provesti reforme u, sve reforme u svim državama članicama, jer ima 224,4 milijuna eura ovdje i zbog tog razloga treba dakle povećati financiranje tog programa. Naročito je važno da ne definiramo reforme unaprijed zato što su okolnosti različite od zemlje do zemlje. Odredimo li prioritete prema konkretnim vrstama reformi, može se dogoditi da ćemo neke države članice ograničite, a ne bismo ih smjeli ograničiti s obzirom na mogućnosti korištenja tog programa. Primjerice, manje razvijene države članice ili pak one koji nemaju e, fiskalni prostor za ono što mi predlažemo ili pak onih koji su različito definirali nacionalne prioritete. Potrebno je odrediti prioritete zbog proračunskih ograničenja kao i velikog broja zahtjeva. Međutim, ne na temelju predefiniranih reformi. Kriteriji selekciji e, trebali bi pokazati koje prioritete treba dati reformama sa efektom sinergije i trebaju e, ići za tim da se podrži ekonomski rast i otvaraju radna mjesta. Ja mislim da se sadašnji program ne mora znatno promijeniti jer treba uzeti u obzir da ne govorimo samo o proširenju programa. Mi kao Ekon moramo naglasiti to da se program mora usmjeriti na to da se daje potpora državama članicama izvan eurozone kako bi one mogle ispuniti kriterije konvergencije što je prije moguće i što kvalitetnije moguće. I zato je važno povezati program strukturnih formi s europskim semestrom te provedbi specifičnih preporuka za pojedine zemlje e, u državama članicama. S obzirom na prethodne diskusije, vjerujem da ćemo se složiti ovog mišljenja i oko činjenice da je važno da povećanje e, sredstava e, treba financirati iz instrumenta za fleksibilnost, a mi isto tako nismo odgovorni za proračun. Hvala lijepa. Obavijestili su me da predstavnik ECR-a neće biti tu, za ime Aldera Montremoza. Hvala vam lijepa. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju što je uzeo u obzir moj prijedlog koji se odnosio na uključivanje u strukturalne reforme. Znate na ovom odboru da sam mnogo puta iznio svoje mišljenje o tome. Ja smatram da Europska unija nije institucija koja se bavi samo novcem i treba baviti samo novcem nego i najboljom praksom. U tom smislu sjećam se prošlotjednog izlaganja premijera Rutea koji je govorio o američkom ustavu E, kada je govorio o savršenoj uniji. Ja u toj raspravi trebamo li više ili manje unije, mislim da je važno da kažemo kako trebamo bolju uniju i u tom smislu jedan od glavnih problema koje imamo, nadam se da se slažete sa mnom, jest da moramo uskladiti primjenu prava Europske unije. Zato zahvaljujem izvjestitelju što je uključio ovaj e, moj prijedlog i nadam se da će ta ideja biti uzeta u obzir prilikom izrade završnog mišljenja. E, to je sve. Nadam se u svakom slučaju da će ovaj e, program omogućiti lokalnim, regionalnim i nacionalnim upravama diljem Europske unije da osiguraju učinkovitije, uh, lokal, učinkovitije upravljanje, učinkovitiju administraciju. Hvala vam još jednom. Hvala. Uh, Molio, hoćete se vi javiti u Filipovo ime? Ne? Dobro. Gue također nije nazočan. FDD e nije nazočan, ENF nije nazočan. Onda imamo spontano javljanje za riječ, pervanš. Hvala lijepa. E, vi ste vrlo učinkovito vodili ovaj dosje, ali ja bih se možda sada usvrnula na ono što kaže kolegica iz Europske pučke stranke. Naravno da jednim programom ne možete napraviti sve istovremeno s obzirom na to s koliko novca raspolažemo ako velika načela koje smo definirali ne primjenimo onda jednostavno stvaramo frustracije kod građana. Ja zato jako žalim da se u kompromisnim amandmanima nije zadržala referenca na e, socijalni stup. E, svima je jako bilo drago da je usvojen socijalni stup u Geteborgu prošle godine. Ali kada konkretno trebamo to provesti koristeći dakle, e, se tim e, programima koji su vezani za strukturne reforme i koji omogućuju da e, socijalni stup postane stvarnost, da on zaživi, onda to ne radimo. E, zaista mi je žao i mislim da je to šteta. Hvala vam lijepa. Ako se ne varam, u uvodnim izjavama smo zadržali tu referencu, iako ne i u samom operativnom tekstu. Dakle, to je već jedan signal koji šaljemo. Naravno, to je kompromis. Ja sam to predložio i u operativnom dijelu teksta, ali mislim da je to na kraju završilo u uvodnoj E, izjavi. U svakom slučaju novu verziju teksta smo upravo podijelili. Kao što znate ovdje je riječ o refinanciranju samo u kratkom razdoblju, a onda ćemo imati novi program gdje ćemo mi biti vodeći odbor, mislim da je ta odluka već donesena i tada ćemo imati priliku e, donijeti odluke za duže razdoblje i na temelju našega eh, rada oblikovati tu odluku nakon rasprave ovdje u odboru. Za razliku od ove situacije sada gdje to radimo u raznim odborima, riječ je o kratkom razdoblju, naravno to je važno, ali ne smijemo e, ovome sada pridati preveliku vrijednost. Da, dakle u svakom slučaju stup koji se odnosi na socijalna prava spominje se u uvodnoj izjavi. Hvala, zahvaljujem svim kolegama na njihovu radu i na kompromisu. Sutra ćemo glasovati, a kompromisni tekst ste dobili ili će ga dobiti poslije sastanka. Mislim da možemo sada zaključiti ovu točku dnevnog reda i prijeći na sljedeću i zahvaljujem unaprijed Ludeku koji će sada preuzeti predsjedanje e, tijekom sastanka. me downgrade myself Evo, malo ću se spustiti, sniziti. Dakle, idemo na točku broj 6. Ovdje je riječ o izmijenjenom prijedlogu uredbe u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje u području poreza na dodanu vrijednost. Izvjestitelj gospodin Zile nije ovdje ali poslao je e, svoje izlaganje koje ću u njegovo ime pročitati. Prije svega izvjestitelj se iskreno ispričava što ne može danas biti ovdje. Zahvaljuje svim klubovima, izvjestiteljima u sjeni na njihovu sudjelovanju i na današnjoj raspravi. Izvjestitelj smatra da su porezne prijevare jedan od glavnih problema država članica trenutačni e, sustav ne uspjeva održati korak sa sve bržom i opsežnijom trgovinom. Izvjestitelj se nada da će se E, ovaj prijedlog usvojiti što je to prije moguće, no određene reference su upravo zbog toga ukinute, povučene i izvjestitelj je povukao i jedan svoj amandman, e, no e, uključio je druge prijedloge u E, popis za glasovanje prema kojem bi država članica e, morala provesti određene istražne radnje na zahtjev. Smatra da ne postoje veliki nesporazumi, odnosno nesuglasje oko prijedloga i izvjestitelj zbog toga izražava svoju uvjerenost da će sutrašnje glasovanje biti uspješno. Evo, to su poruke izvjestitelja. Ne znam tko se javlja u e, ime e, izvjestitelja u sjeni. Imamo nekog tko će govoriti u ime gospodina Mata iz EPP-a. E, da, prije svega ispričavam se u ime gospodina Mata, mog kolege koji danas nije mogao biti ovdje jer je trenutačno u Kolumbiji e, u sklopu izaslanstva Europskog parlamenta gdje prate rezultate izbora, no u svakom slučaju on se slaže da je ovaj prijedlog uravnotežen i slaže se sa kompromisnim prijedlozima. Zamolio me da kažem sljedeće. U najnovim, u posljednjim godinama potpuno je bilo jasno da sustav PDV-a ne uspijeva pratiti brzi razvoj digitalizacije i trgovine koja se odvija putem e, interneta. E, ovaj trenutačni sustav za oporezivanje trgovine među državama članicama temelji se na jednom prijelaznom aranžmanu porez na dodanu vrijednost da kako predstavlja glavni izvor poreznih prihoda i sve veći izvor poreznih prihoda u Europskoj uniji. Dakle, sutra ćemo e, glasovati o ovom prijedlogu. Gospodin Mato smatra da taj prijedlog šalje odgovarajuću poruku i da je u skladu s onime što trebamo postići, a to je veća usklađenost i iskorištavanje punog potencijala PDV-a. Gospodin Mato zahvaljuje pregovaračkom timu na napornom radu i na fleksibilnosti tijekom sastanka izvjestitelja u sjeni i smatra da je važno da mi kao ekon pošaljemo vijeću poruku da smo obranili osnovno načelo jačanja administrativne odnosno upravne suradnje u ovom važnom E, području. Hvala, gospodin Ludvigson. Predsjedatelju, hvala vam lijepo. Zahvaljujem e, prije svega izvjestitelju gospodinu Zileu na odličnoj suradnji. U prijedlogu komisije vezano uz konačni e, oblik sustava PDV-a za prekograničnu trgovinu komisija nastoji poboljšati razmjenu podataka među državama članicama, odnosno među poreznim tijelima država članica i to je svakako iznimno važno i dobro. No e, previše se sredstava gubi upravo zbog razlika u PDV sustavu. To je novac koji bi se mogao iskoristiti za zdravstvene sustave i e, održivi rast. Kao i izvjestitelj i ja podupirem ideju da imamo certificirane porezne obveznike. Važno je da nadležna tijela mogu identificirati porezne obveznike da to nisu samo paravani za nezakonite aktivnosti, već stvarni poslovni subjekti. Trebalo bi poreznim vlastima biti moguće provesti i porezne istrage u drugim državama članicama. Trenutačni sustav to ne omogućava i zbog toga se gube milijuni eura. Sada je vrijeme da se provede ovaj prijedlog komisije jer taj prijedlog bi pojačao e, administrativnu suradnju, a to je ono što nam nedostaje. Zahvaljujem svima na dobroj suradnji i mislim da ćemo pronaći rješenja za preostala otvorena pitanja. Nadam se da će glasovanje sutra biti uspješno. Hvala i vama i e, moli Scott, e, ako se želi javiti za riječ, naravno, ne bih to nipošto propustila. ja imam tu sreću da se bavim svim poreznim temama, odnosno svim temama vezanim uz PDV u ime zelenih. E, budući da sam bila izvjestiteljica vezano uz održive e, financije, svjesna sam koliko je važnu ulogu i tešku ulogu imao izvjestitelj gospodin Zile, pokušavajući e, postići kompromis kao što je već primijetio izvjestitelj u stijeni iz SED-a, glavno pitanje ovdje je certificiranje poreznih obveznika. Mi se slažemo sa ovom idejom kako bi se smanjilo porezno opterećenje, no taj prijedlog može funkcionirati samo ako definicija certificiranog poreznog obveznika bude dovoljno jasna i dovoljno čvrsta, a time se bavimo u sklopu jednog drugog prijedloga. Na sastanku izvjestitelja u sjeni većina je bila za to da se da potporu ovom prijedlogu. Također smo se složili e, da bi se mogle e, provesti zajedničke revizije i to na zahtjev samo jedne države članice, a ne dvije kao prije. To je ideja koju također e, podupiremo. Potom važno je vidjeti kako se na terenu provode E, ove odredbe. To je upravo ono što je ključno. Ako doista ozbiljno želimo Eh, se boriti protiv prijevara u području PDV-a, eh, a čini se da sada gubimo na taj način oko 50 milijardi funti na godinu. I na kraju spominjem svoj amandman broj 40 eh, koji je po mom mišljenju važan. Riječ je o statističkim podacima o prijevarama u području PDV-a. Ako se želimo boriti protiv ovog fenomena, moramo znati E, kolik koliki je problem zapravo, o kojem opsegu problema je riječ i zato se nadam da ćete glasovati za taj amandman. Hvala vam lijepa e, i sada prijedlog e, predstavnik komisije. Izvolite. Hvala vam. Jako mi je drago što mogu sudjelovati na ovoj raspravi gdje razmatrate amendmane vezano e, uz PDV. Kao što znate, ovo je jedan važan stup akcijskog plana o PDV-u kojeg je 2016. godine predstavila Europska komisija sa ciljem da se stvori snažnije područje primjene e, PDV-a vezano uz prijevare sa PDV-om. Parlamentarni zastupnici sada ovdje tu doprinose tome što znači da ćemo s time ukinuti zlouporabu tog sustava i prijevare koje dovode do erozije porezne osnovice država članice koje ograničavaju njihov manevarski prostor za djelovanje, što znači da treba pojačati administrativnu suradnju kako bi naša nacionalna administrativna tijela mora, mogla ispuniti svoju ulogu što se tiče prevencije i e, uništavanja različitih mreža koje sudjeluju u prijevarama putem PDV-a. A isto tako, e, sav kapacitet, sve informacije koje su dostupne na nacionalnoj razini te na e, razini Europske unije se mogu koristiti maksimalno sve u skladu sa zaštitom na koju imaju pravo građani Europske unije. To su naše ambicije vezane uz prijavu putem PDV-a. Mi tu predlažemo inovativna rješenja e, i e, pojačavamo i kapacitete država da odgovore na to. U ovom prijedlogu se za ciljima da se stvori jedno gospodarsko područje koje će biti integriranije. Hvala vam na tome što vas ova tema zanima i na amandmanima koje ste predložili s kojim ćemo još e, poboljšati kvalitetu ovog prijedloga. Hvala. Thank you very Hvala vam lijepo. Javlja li se još netko spontano za riječ? Ako ne, dopustite da zaključimo ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujemo još jednom izvjestiteljima na divnoj suradnji. Vjerujem da ćemo to moći potvrditi i sutra tijekom glasovanja. Dakle, ovome će se glasovati sutra. Imamo još dvije točke dnevnog reda. Sada dolazimo do točke 7. Nadzor nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Ovaj puta je na dnevnom redu veoma važna tema, a to je reforma e, direktive i uredbe o kapitalnim zahtjevima. Dakle, e, ovo je već 39 tema kojom se bavimo u sklopu našeg nadzora nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Smatramo da je to iznimno važno. Nakon e, sjednice na kojima smo se bavili ovakvim nadzorom u veljači 2017. i zatim 26. ožujka 2018. Danas ćemo se ponovno e, pozabaviti direktivom i uredbom o kapitalnim zahtjevima. E, one predstavljaju samu srž europskih zakona koji se odnose na e, bankarstvu. Na snazi su od 2013. godine. Vjerojatno znate da e, ste dobili u svojim materijalima i informacije tajništva za članove Ekona u kojima se nalazi čitav pregled e, predstojećih e, mjera Moram se ispričati u ime gospodina Karasa koji će zakasniti, uspjeti će doći na dio današnjeg sastanka i dakle nakon e, izlaganja redom kako je to uobičajeno imat ćemo i spontano javljanje za riječ. Prije svega pozdravljam gospodina Sebastijana Hrvatina e, koji dolazi iz glavne uprave FIZMA i sada vam odmah dajem riječ. Imate pet minuta za svoje uvodno izlaganje. Dobro jutro, dobar dan predsjedatelju, dobar dan svima. Prije svega zahvaljujem na pozivu i na ovoj prilici da vam iznesem ažurirane informacije o tome kako ide provedba mjera e, druge razine vezano uz direktivu i uredbu o kapitalnim zahtjevima. Govorit ću razmjerno kratko. Dakle, radimo na toj provedbi postigli smo važan napredak vezano uz provedbu regulatornih tehničkih standarda koje je e, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo dostavilo komisiji. Nažalost, ne možemo reći da smo već usvojili tehničke standarde E, u odnosu na vaš posljednji krug nadzora koji je bio u ožujku, dakle u međuvremenu nije došlo do usvajanja tehničkih standarda, ali to ne znači da nije bilo napretka. ću vam jedan primjer napretka, riječ je o delegiranim aktima o pokazatelju pokrića likvidnosti. Prošli puta smo vas obavijestili da još uvijek analiziramo odgovore koje smo dobili u e, krugu javnih konzultacija vezano uz delegirani akt. Uzeli smo u obzir sve te komentare i zbog toga unijeli određene promjene u delegirani akt. Sada ćemo krenuti sa konzultacijama unutar službe vezano uz tu novu verziju dokumenta i ako sve bude u redu pokrenut ćemo usvajanje delegiranog akta. Evo, to je ukratko sve što sam htio reći. Dakle, napredak jest ostvaren, no još uvijek e, pravna služba e, komisije i pravna služba Europskog nadzornog tijela za bankarstvo raspravljaju o tome i nadamo se da ćemo u narednim mjesecima uspjeti usvojiti e, te nove standarde. Hvala vam lijepa a s nama je i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, s nama je gospodin Lars Overby iz njihove jedinice za mjeriteljstvo utemeljeno na riziku. Imate pet minuta. Hvala vam lijepo, hvala vam na ovoj prilici da i mi iznesemo svoje ažurirane podatke. Evo kao što je predstavnik komisije rekao, zajednički radimo na čitavom nizu pitanja kako bi došlo do usvajanja tehničkih standarda. Mi smo svoje mišljenje o tome već podastrli. Prošli puta sam govorio i o odgađanju, odnosno kašnjenju čitavog niza tehničkih standarda. Neću sada to ponavljati, samo ću reći da s obzirom da imamo stotinu i nešto tehničkih standarda, kasni se sa samo malim brojem njih, no unatoč tome e, niti jedno kašnjenje ne uzimamo olako i uvijek se e, brinemo za to da su svi dionici obaviješteni o tome. Ostvaren je napredak vezano uz dva najkompliciranija tehnička standarda, a to je kako uključiti gospodarski pad u modele e, koje razvijamo Možda, znate da e, taj tehnički standard za cilj ima upravo da se uzme u obzir mogućnost izbijanja e, gospodarskog e, pada i također da se uzme u obzir njegov učinak. Također postoji tehnički standard koji se odnosi na identifikaciju gospodarskog pada, a drugi daje smjernice kako onda taj gospodarski rast uključiti u izradu e, bankarskih e, modela. Nastojat ću se sada usredotočiti samo na općeniti cilj i reći kako je ovo i za Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ključno područje e, pitanje izrade modela. To je i za nas iznimno važno jer nastojimo na taj način e, omogućiti da su svi obavješteni da svi imaju jednake uvjete za rad. Dakle, prepoznavanje gospodarskog pada možda zvuči jednostavno, no sadrži brojne elemente i stoga smo u ovom regulatornom tehničkom standardu uzeli u obzir čitav niz elemenata e, kako bismo bolje razumjeli sam koncept gospodarskog pada. Iako je ova tema veoma stručna, uključivanje ekonomskog pada u izradu e, bankarskih e, modela, e, odnosno dakle to je tema koja je za nas isto iznimno važno i važno je da modeli budu dosljedni. To je osobito važno sada kada znamo da se banke u različitim zemljama suočavaju sa različitim izazovima. Neke se još uvijek nose sa gubicima koje su doživjele tijekom financijske krize, a neke druge koje sada imaju iznimno niske razine gubitaka zbog povoljnih okolnosti posluju pozitivno. Mi u svoje modele moramo uzeti oba slučaja, dakle i one banke koje još uvijek trpe velike gubitke i one koje imaju veoma nisku razinu e, gubitaka. Dakle, to sve moramo uzeti u obzir u naše modele i to na odgovarajući način. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo na vašim napomenama. E, nisu mnogi članovi ovdje. Pretpostavljam da će gospođa Berez reći nešto u ime SD-a, zar ne? Izvolite. E, Hvala vam na ovom izlaganju. Što se tiče samog sadržaja, svačam da smo o tom već raspravljali prošli put, ali kada se radi o delegiranom aktu o koeficijentu pokrivenosti likvidnosti, onda bi možda bilo zanimljivo čuti od vas zašto se tu kasni. Ja se sjećam kad smo imali raspravu na razini 1 zakonodavstva da je to bio jedan ključni koncept u tom tekstu i sama činjenica da se ovo ovako odgodilo je nešto što bi nas moglo uzbuniti sada i možda možete reći koji su prvi zaključci koje ste izvukli iz konzultacija i na kraju kada konačno mislite da će doći do predstavljanja teksta. I zadnja zabrinutost kraj e, objave tih delegiranih akata se možda će se možda poklopiti sa pregovorima koji se trenutno odvijaju što se tiče revizije pravnih osnova za te iste delegirane akte. Dakle, tu se postavlja i jedno pitanje tajminga zbog kojeg sam zabrinuta. Zato što ćete, bilo da se radi o EBI, bilo da se radi o komisiji, e, aktivno ćete raditi na redakciji novih delegiranih akata na određenoj pravnoj osnovi, a istodobno uopće nismo riješili to pitanje e, potpune e, postepenog uključivanja delegiranih akata. Znači li to da imamo previše predloženih delegiranih akata? Kako da to shvatimo? I zadnje pitanje. Uđevši u obzir koliko vam je bilo teško na stol izneti sve one potrebne prijedloge za onaj bivši paket zakonodavstva koji se tiče CRD četiri CRR-a, dakle uredbe direktive o kapitalnim zahtjevima. Zanima me imate li preporuke koje nam možete iznijeti što se tiče samog funkcioniranja diogenih akta. Postavljam to pitanje zato što sam izvjestiteljica o reviziji e, europskih nadzornih tijela i može doći do toga da će se ti članci, horizontalni članci u drugim aktima pomalo preinačiti i stoga me zanima e, što me vi možete naučiti s tim u vezi. Dakle, kao tri pitanja. Kao prvo, što se događa s delegiranim aktima? O koeficijentu pokrivenosti likvidnosti. Drugo pitanje, kako će se to uskladiti sa nadolazećim paketom e, zakona i kao treće koje su, koje su vaše opće preporuke e, što se tiče odgoda kod delegiranih akata. Hvala vam lijepa. Čini se da se više nitko spontano ne javlja za riječ. Čuli smo samo jedno pitanje, ali poprilično opsežno, pa zato molim najprije komisiju, a zatim Europsku nadzornu agenciju za bankarstvo da odgovore na ovo pitanje. Evo, krenut ću redom. Što se događa sa delegiranim aktom? E, u uvodnoj izjavi kratko sam rekao da smo ostvarili napredak po pitanju delegiranog akta. Prošli puta sam rekao kako smo još uvijek analizirali odgovore koje smo dobili tijekom javnih konzultacija i od država članica i od predstavnika industrije. Temelj temeljito smo analizirali te e, reakcije i napravili slijedom toga određene izmjene u e, prijedlogu komisije. Taj tekst komisije sada je spreman, spreman je za konzultacije unutar službe Načelno govoreći nema razloga za bilo kakva kašnjenja, bilo nam je potrebno nešto vremena da prođemo kroz sve komentare i odlučimo koje od tih komentara uzeti u obzir. Jer ako evo napravim korak unatrag, glavni razlog što što dolazi do ovih amandmana, dakle mi već imamo temeljni delegirani akt koji je usvojen 2016. godine cilj ovih izmjena i dopuna je bio zapravo da se pojasne neke stvari u delegiranom aktu koji je već na snazi jer i države članice i predstavnici industrije dali su nam do znanja da tu postoje određeni problemi u pogledu jasnoće nekih pravila. Drugi cilj bio je i da se u određenoj mjeri e, bolje uskladi delegirani akt sa međunarodnim standardima, odnosno nekim aspektima međunarodnih standarda. Čitav niz komentara koje smo dobili tijekom javnih konzultacija otišao je i korak dalje od tog prvobitnog cilja. Dakle, dobili smo neke prijedloge da se naprave mnogo dublje promjene u prvobitnom delegiranom aktu. Mi smo ipak htjeli da cijela stvar ostane što bliža našem prvobitnom cilju, pa zbog toga neke stvari nismo uzeli u obzir. Jedan od glavnih razloga zbog čega ovaj proces traje dulje nego što smo planirali jest upravo taj što smo trebali čekati da e, uredba o jednostavnoj i transparentnoj sekuritizacija stupi na snagu jer smo eh, te aspekte trebali također uzeti u obzir. A ta uredba je eh, stupila na snagu tek eh, krajem prošle godine i to je onda naravno utjecalo, imalo domino efekt na sve ovo ostalo. To je vaše prvo pitanje. Drugo pitanje na koji način se ova promjena uklapa u čitavi paket. Što se tiče paketa o bankarstvu o kojem se trenutačno pregovara, taj paket se ne bavi ovlastima donošenja delegiranih akata vezano uz pokazatelj pokrića likvidnosti. I zbog toga usvajanje tog paketa neće utjecati na delegirane akte koji se odnose na pokazatelj pokrića likvidnosti. Dakle, načelno govoreći, te dvije teme međusobno ne utječu jedna na drugu i nema opasnosti da se nešto prelije na drugu. Dakle, nećemo trebati ovdje ništa mijenjati kada se usvoji paket e, za bankarstvo. A što se tiče vašeg trećeg pitanja koje smo Oprostite, moje drugo pitanje nije se ticalo samo pokrića likvidnosti, pokazatelja pokrića likvidnosti, već svih drugih delegiranih akata koje tek morate objaviti. Oprostite, krivo sam vas onda shvatio. Dakle, postoje određeni aspekti paketa za bankarstvo eh, koje koji će se ticati ovoga što mi sada mijenjamo. Dakle, mi mijenjamo pravila na koja se odnose regulatorni tehnički standardi, ne toliko delegirani akti. Dakle, Europska, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo će morati predložiti te regulatorne tehničke standarde i u tom smislu tu postoji određena e, posljedica i zato nastojimo blisko surađivati sa Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo da zajednički odredimo rokove e, načelno govoreći ovlasti koje imamo i dalje su valjane, a Europska, e, Europsko tijelo za bankarstvo uvijek ima mogućnost predložiti izmjene i dopune tehničkih standarda koje je sastavilo u prošlosti ako smatra da ih treba na neki način izmijeniti. Dakle, biti će određenih posljedica, pojavit će se potreba da se ažuriraju neki tehnički standardi koji već postoje, a naravno novi paket za bankarstvo uvodi i nove tehničke standarde. Sada ovako na pamet, ako se dobro sjećam, mogu reći da će biti potrebno donijeti biti razmjerno mali broj izmjena e, tehničkih standarda i novih tehničkih standarda u odnosu na već postojeći e, broj tehničkih standarda. Dakle, biti će to jedan ograničen e, broj možda će u nekim slučajevima samo biti potrebno tehničke standarde proširiti kako bi se odnosili na neke druge instrumente e, i slično. Dakle, možda to neće biti mnogo posla, ali neke izmjene će trebati unijeti. To je vaše drugo pitanje, nadam se da sam bio dovoljno iscrpan u svom odgovoru, a vaše treće pitanje koje pouke možemo izvući iz prvoga kruga rada na tehničkim standardima. Pa mislim da tu postoje barem dvije važne pouke. Prva je da se doista moramo pobrinuti da ovlasti budu veoma jasne, E, da se točno zna što se traži od Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. U nekoliko situacija nije bilo jasno što točno od e, nadzornog tijela za bankarstvo tražimo. U nekim situacijama smo uvidjeli da ovlasti zapravo nisu bile e, za čitavo područje za koje smo ih mi željeli. Dakle, tu moramo biti oprezni kada osmišljavamo eh, ovlasti a druga pouka koju svakako možemo izvući odnosi se na rokove za isporuku tehničkih standarda. U nekim slučajevima bili smo preoptimistični jer osobito kad je riječ o tehničkim standardima koji se odnose na veoma stručna područja i široka područja kao što su e, metodologija procjena modela, e, za to je potrebno bilo mnogo više vremena nego što smo prvobitno to e, planirali. To je dakle veoma široka tema i moramo biti oprezni prilikom određivanja rokova kada je riječ o donošenju tehničkih standarda. Kao što je Lars već rekao, od više od stotinu ovlaštenja najveći broj smo isporučili na vrijeme, nekoliko još nismo i to su upravo ona najsloženija. Ali općenito možemo reći da je proces dobro funkcionirao iako smo imali e, nekih dječjih bolesti, da to tako kažem, dakle neke smo stvari i sami morali naučiti i e, uhodati se u tom procesu. Suradnja između komisije i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo sada je veoma dobra i mislim da surađujemo mnogo bolje nego što e, je to bio slučaj na početku. Naravno, uvijek se stvari mogu dodatno poboljšati i nastojimo poboljšati tu međusobnu suradnju dodatno što je to više moguće. a kada je riječ o rokovima, jedna stvar koju uvijek zaboravimo uzeti u obzir jest da se stvari pojavljuju u valovima i mi nismo jedina glavna uprava u komisiji, naravno pojavljuju se neke situacije, neka kašnjenja jednostavno zato što imamo neka postupovna uska grla gdje nam je pravna služba zatrpana nekim drugim temama ili prevoditeljska služba zatrpana nekim drugim temama. Dakle, e, to je također nešto što moramo uzeti u obzir kada odlučujemo o rokovima za isporuku tehničkih standarda. Hvala, sada može Eva reagirati. Evo, imamo vrlo slične iskustva onome što je upravo osvojeno Sebastian, što se tiče LGDA, a to je prije svega za komisiju, iako je u potpunosti istina da sada postoje neki još dodatni efekti. E, izvješćivanje o likvidnosti treba ažurirati, za to će nam biti potrebno vremena. I to treba napraviti kasnije, a treba nam dati vremena industriji da to onda nakladno i provede. Što se tiče drugog pitanja o interakciji sa paketom o bakarstvu. Nekoliko odgoda koje smo doživjeli kod tehničkih standarda gdje smo odlučili ne isporučiti ih upravo je zbog toga što je to povezano sa paketom o bankarstvu. E, mali je broj takvih e, akata, ali mi riskiramo dvostruko provesti onda nešto. Dakle, prvo napisati tehničke standarde koje će onda vrijediti samo vrlo kratko vrijeme, a dobro znamo da će se o njima raspravljati i na političkoj razini. To se tiče nekih stvari o kojima se razgovara u krugu Bazela. E, primjerice, e, LGD o gospodskom padu, jedan dobar primjer za to jer smo čekali e, na Bazel da to raspravi, zbog toga smo to stavili na čekanje, a na kraju Bazel nije izašao sa nikakvim zaključkom o tome i onda smo mi odlučili objaviti taj akt. Što se tiče zaključaka koje možemo iz toga izvesti, pa oni su vrlo slični onome što rekao Sebastian. Vidimo da što se tiče EBA, da smo pokazali velike ambicije što se vremenskih rokova, posebice ono što se tiče tehničkih standarda i njihove isporuke. Mi Znamo da nam općenito treba otprilike 12 mjeseci za isporuku bilo kakvog tehničkog standarda i ako želimo imati 3 mjeseca konzultacija, ako želimo imati rasprave u našem krugu, ako želimo e, ispuniti sve e, primjerene postupke donošenja odluke, za to nam je potrebno minimalno 12 mjeseci i čak i u novom prijedlogu CRDA i CRR-a vidimo rokove koji EBI daju šest mjeseci, što je dosta nerealistično, barem prema onome što smo mi uspjeli vidjeti kao iskustvo. Što se tiče nekih e, poteškoća koje smo imali sa zakonodavnim amandmanima, tu je stvar vrlo slična. Nismo uvijek uspjeli riješiti sve što smo htjeli unutar tehničkih standarda, zato što smo ograničeni vezano s to kako se e, oblikuje mandat i tu moramo raspravljati sa pravnom službom komisije koji, koje, koja, ima, imaju vlastita tumačenja za to to je nešto gdje bi mi trebali imati, htjeli imati službenu mogućnost da se ti mandati možda preinače, koji su zakonodavci usuglasili u okviru tijaloga, da dakle e, više pogledamo tehnički e, iz tehničke perspektive ispunjavali mandati svoju svrhu. I e, stoga bi to bilo nešto bilo korisno za obje strane i s time bismo možda spriječili onda nekih od ovih naknadnih problema koje smo vidjeli u okviru postupka usvajanja standarda. Ali osim toga, kao što je Sebastian spomenuo, to je proces kojim se mi bavimo, sada usko surađujemo u dobroj suradnji sa komisijom kada se radi o eh, usvajanju preostalih eh, tehničkih standarda. Hvala vam lijepa. Dakle, osim ako gospođa Ves želi još nešto pitati. Da, samo bih htjela postaviti još jedno pitanje, jer ste rekli da će doći do određenog preklapanja između onoga što još treba napraviti kao posavezno uz paket za bankarstvo i da ste na određen način odgodili cijeli taj proces, e, da iščekujete novi paket. Pretpostavljam da morate doista identificirati koji su to koji su to regulatorni tehnički standardi kojih će se taj paket ticati. Jeste li službeno obavijestili parlament o stanju stvari ili ćemo morati pričekati i vidjeti hoćemo li ikad dobiti te tehničke standarde? Ako je donesena takva odluka, zato što čekate na paketu o onda mislim da bi bilo e, pravedno s vaše strane da službeno obavijestite o tome parlament. Hvala, izvolite, vrlo kratko. Mislim da smo u svim slučajevima uputili pismo komisiji. Imamo kontakt s komisijom, ali kad, kad smo stavili parlamentu kopiju tih pisama i, i ta pisma su zapravo javno dostupna na našim internetskim stranicama, vrlo ću vam drago E, poslati poveznicu na te dokumente. Kada je došlo do e, odgađanja, onda smo uvijek e, javno objavili te odluke. Stoga mislim da smo pokušali biti, imati jasnu komunikaciju i isto tako i obavestiti parlament o tome. Ako to nije u potpunosti funkcioniralo, onda smo mi svakako spremni pogledati možemo li poboljšati našu komunikaciju, ali u svim slučajevima smo eksplicitno rekli koji su razlozi za odgodu. U redu. Onda smo vjerojatno tako stigli na kraj rasprave. Hvala svim e, zastupnicima, svim gostima. Zaključit ću sada današnji sastanak, a sutra krećemo u 9 sati i imamo kao prvo saslušanje sa glavnim tajnikom OECD-a. Želim vam ugodnu večer koja će biti zapravo i duža nego što smo očekivali. Hvala.